Et après les tests, et Mes chers collègues, bonjour. Uvaženi kolege, dobro jutro. Nadam se da ste svi dobro. Možemo krenuti sa današnjim radom. Ja samo podsjećam da je jučer komisija ostavila neke keksiće <laughs> nadam se da je tajništvo iskoristilo keksiće na najbolji mogući način. ako se vrati komisija i pita gdje su keksići, daćemo im druge radove, evo ja ću se za to pobrinuti, samo mi recite. Pa dobro, krenimo. Ako možemo sjesti. Što se tiče odluke koordinatora, na jučerašnjem sastanku popodne. Mislim da ste svi dobili dokumente, pa ako nitko nema nikakvih primjedaba do 12.30, onda ćemo te odluke smatrati usvojenima. Gospodine Gomiš. Najpša hvala predsjednice. Evo, dopustit ću si izraziti jedan prigovor političke prirode na odluku koordinatora koja se tiče pisma, koji, dopisa koji ste uputili gospodinu Junkeru. Mislim, ja to mogu napraviti, mogu objasniti koji su bili politički razlozi koji su me naveli da se ne složim s tim. No, općenito govoreći, žalim što ponekad važne odluke donose koordinatori s našim predsjednikom gospodinom Kramerom, na kojeg se ne ljutim zbog toga, ali imao sam jednu raspravu, neslaganje zbog toga što su samo koordinatori mogli saslušavati jednog člana komisije. Čini mi se, no moram ponovno se osvrnuti na taj dokument, i odnosno moram se osvrnuti na poslovnik, čini mi se da je uloga koordinatora da organiziraju rad odbora, naravno da imenuju izvjestitelje, no ipak se to po mom mišljenju ne može proširiti na bit dosija koji treba biti predstavljen cijelom odboru. Najviše hvala što ste me saslušali. Gospodine Goldinš, zamolit vas da ponovno pročitate poslovnik i da vjerujete svojim koordinatorima. Oni su nositelji, odnosno predstavnici svih klubova zastupnika. Vi imate jednog predstavnika među njima i dopis će vam biti poslan. ja sam neovisni zastupnik. Kao neovisni zastupnik primamo na znanje vašu primjedbu, ali molim vas da pročitate poslovnik. Dobro, počnemo s glasanjem. Evo sad ćemo napraviti jednu provjeru. Provjeru da vidimo ja trenutno nemam glasačku karticu, doće za koji minut, ali molim vas da obzir da sam tu i da ću glasati dignutom rukom. Dobro, glasate dignutom rukom, dizanjem ruke. Jedan kolega mi kaže da će za minutu dobiti kartu, to je gospodin... Tko? Za minutu, dobro, molim vas požurite jer za minutu ja počnem s glasanjem. Evo, bit ću dobra danas, ali molim da zatvorimo glasanje sada. Sve u redu. Nema više pučana nego socijalista. Odlično, moćemo nastaviti dakle. idemo. Počinjemo glasati sa razrišnicama za 2015. Europska komisija i agencije, to je nacrt mišljenja upućen komisiji. Jeste spremni? Idemo. Stavak prvi, amandman prvi. Tko je za? To je tekst, ponavljam, o razrješnici za 2015. opći proračun Europske unije upućen Europskoj komisiji. Jesmo li svi spremni? Idem iz početka. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Tko je za? Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman sedmi, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo tri identične amandmana, 11. i 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Nastavljamo sa amandmanom 14. Da, dobro je, pravo ste. Vi ste budni. Amandman 15. povučen. 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imali smo malo petosti? Konačno glasanje s karticama, molim vas. Zaključujemo glasanje. Zatvaramo glasanje zeleni imaju jednu osobu više. To sam vjerojatno ja. Dakle, povlačim svoj glas. Idemo. Zatvaram glasanje. Plus 37, minus, odnosno protiv 7. Tek se usvaja. Čestitam. Idemo dalje. Gospođa Tabardel. Imam glasačku kartu sada. Dobro, vi ste glasali za svakako. Da. Dobro, dakle imamo 38 za, 7 protiv. Nastavljamo. Nastavljamo sa tom Amandman prvi. Za. Ne EASA. EMSA. Nadam se da nas gospodin Marnesko ne čuje, jer ako budemo opet glasali Marneskov tekst, ne, ovo je EMSA. Idemo, amandman prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Glasamo konačni tekst, otvaram glasanje. Gospođa Foster želi provjeru amandmana trećeg. Otvaramo glasanje o amandmanu trećem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman treći se usvaja, gospodin Foster. A sada prelazimo na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se za 41 glas, protiv 3 i 2 suzdržana. Nastavljamo. EASA. Izvjestiteljica gospođa Šmit. Amandman prvi, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman drugi ne glasamo. Treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman peti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Manman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se konačno glasanje. Otvaram konačno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se za 42 glasa protiv 2 i 2 suzdržana. Hvala. Nastavljamo. Europska Željenička agencija, izvjestiteljica je Klaudija Schmidt. Amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se četvrti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman peti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Amandman šesti se odbija. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman osmi se odbija. Amandman deveti. Tko je za? Tko je protiv? suzdržan? Odbija se. Amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Jedanesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se s 38 glasova za i 7 protiv. Nastavljamo. I prelazimo na Sesar. Izvjestiteljica i dalje Klaudija Šmit. Koliko agencija? Gospodju Šmit, imate. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman drugi se odbija. Amandman treći za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman peti Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman šesti Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman sedmi Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deveti, ne glasamo. Amandman deseti, tko je za? Protiv, suzdržani, amandman deseti se odbije. Konačno glasanje teksta, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 41 glas za, 2 protiv, 3 suzdržana. Idemo dalje. Glasamo o prijedlogu rezolucije o vinjeti u za njemačke autoceste, takozvani MOP. Gospodin Rike to zna bolje izgovoriti od mene. Idemo. Dakle, amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo napraviti provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se, vjerujte mi. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Amandman 15. Gospodin Van den Kamp me je naveo na grešku. Nemojte se međusobno otuživati. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 19. će amandman u 22. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Ponavljam, dakle, amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Ne, 24. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 28. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 27. Tko je za? Ne. Ne glasa se. Ispričam se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Čak i ako vam se... Iako imate osmije, gospodine Van Kamp. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 44. je istovjetan. 47. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 45. amandman, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Ovo ćemo provjeriti. Amandman 48. glasamo. Otvaram glasanje. Usvaja se 28 za, 18 protiv, amandman 48 se dakle usvaja. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 49. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 29. amandman man je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 54. tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Ovo ćemo provjeriti. Amandman 54. elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman se odbija. Velikom većinom. Idemo dalje. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 54. se odbija. Amandman 55. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 56. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 57. se, se povlači. Amandman 7. tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman sedmi se odbacuje. Amandman osmi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandman osmi se usvaja. Amandman deveti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deseti. Tko je za? Želite provjeru amandmana devetog? Dobro. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Bili ste u pravu. Amandman 9. se usvoja. Hvala vam na ovoj provjeri. Nastavljamo s amandmanom desetim. Tko je za? Tko je protiv? Dignite ruku. Idemo iz početka. Tko je za? Protiv? suzdržani. Amandman deseti, ako se ne varam, nije usvojen, no provjerit ćemo ipak. Otvaram elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Vidite, nije jednostavno iz moje točke gledišta, perspektive. Amandman se usvaja. Amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Amandman 11. Se odbija. Dobro, idemo dalje. Amandman 11. ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 11. Se odbija. Možemo li provjeriti sedmi amandman, moj vas? Želite provjeru amandmana sedmog? Ste spremni? Otvaramo glasanje. zatvaramo glasanje. Amandman sedmi se odbija gospodine Vandenkamp. Kamp. Imate malo povjerenja u mene. Gospodin Ertug. Predsjednice, ja bih e, predložio da glasanja koja su već e, provedena ne dovodimo u pitanje jer jednostavno nikad nećemo završiti. Pa evo, neka ovo bude jedina iznimka. Slažem se s vama, gospodine Ertug. Dakle, molim da svi imaju to na umu, ovo malo pravilo. Jednom kad se glasalo o nečemu, na to se ne vraćamo. Slažete se? Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Došli smo do amandmana 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 12. se odbija. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman prvi se odbija. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman drugi se odbija. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman treći se usvaja. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman četvrti se odbija. Amandman peti. Tko je za? Protiv? suzdržani, amandman peti se usvaja, amandman šesti, otvaramo glasanje. Otvaramo glasanje i došli smo do amandmana petog. Zatvaramo glasanje. Amandman je usvojen, 26 za, 18 protiv. Nastavljamo. Amandman 6. I tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasanje. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Tek se usvaja 34 glasa za, 9 protiv. Čestitam. Idemo dalje. nacrt e, uredbe o cestovnom prijevozu u Europskoj uniji. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Kompromis prvi se usvaja. Amandman 38. Tko je za? Protiv. Ispričam se, amandman 38. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija, ali ćemo to provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jedan glas razlike. Odbija se. Nastavljamo. Amandman 40. Tko je za? protiv, suzdržani, amandman 40. se odbija. Amandman 39. tko je za, protiv, suzdržani, amandman 39. se usvaja. Kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, kompromis drugi se usvaja. Amandman 50. tko je za, protiv, suzdržani, amandman 50. se usvaja. Amandman 51. za, protiv, suzdržani, amandman 51. se usvaja. Amandman 52. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo dalje s kompromisom trećim, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 65. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kom? Mojem provjeru za amandman 66. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala na provjeri, gospodine Nilsen. Amandman 66. se usvaja. Amandman četvrti. Tko je protiv? Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? suzdržani. 71. se odbacuje. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbio se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Napravit provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 77. Dakle, zatvaram glasanje. Usvaja se 30 glasova za, 15 protiv. U redu. Idemo dalje. Amandman 76. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ne usvaja se. Provjerit ćemo amandman 76. Otvaram elektroničko glasanje. Provjera. Zatvaram glasanje. U pravu ste. Amandman 76. se usvaja. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 80. se odbija. Amandman 78. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 79. se odbija. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mojim provjeru. Nije jasno. Dakle, amandman 90. Otvaram elektroniko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nastavljamo. Amandman 89. je bespredmetan. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije dovoljno jasno. Molim elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Vidite zašto je bila nejasna situacija, nerješena. A to znači, nažalost, da se ne usvaja amandman. Dakle, odbija se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Ista situacija. Glasat ćemo elektroničkim putem. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis, eh, amandman 105. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi. Tu imamo usmeni amandman koji je, su predstavljali SID. Molim vas da nam ga pročitate. Ne želite? Dobro. Imali prigovora? za taj usmeni amandman. Oni koji ne žele taj amandman, nek se ustanu. Ok. Vous êtes très bien Dobro. Nije vam loše ni u sljedećem položaju. Dakle, nastavljamo. Ovaj usmeni amandman otpada. Idemo dalje s kompromisom osmim bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Meni je potrebna provjera. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis osmi se usvaja bez usmenog amandmana. Idemo dalje. Amandman 111. Tko je za? protiv, suzdržani, odbio se. 112. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 114. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 115. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. <clears throat> Amandman 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 124. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 126. Tko je za? Ne, 127. Tko je za? Hvala, gospođo majstne na ispravci. Dakle, iz početka. Amandman 127. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 136. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 137. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 141. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 142. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Točno 43. Tko je za? Protiv,

Želite provjeriti 145? Ok, otvaram glasanje 145 elektronički. Otvaram. Zatvaram. 145 e, se usvaja. Dobro. Gospodine Vinvende de Kamp usvaja se. 146 za. Protiv. Suzdržani. 146 se usvaja. 147 za, protiv, suzdržani. 147 se usvaja. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani. Kompromis 11 se usvaja. 153 za, protiv, suzdržani. 153 se usvaja. 154 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 155 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 156 za. Protiv. Suzdržani. 156 se usvaja. 158 za protiv, suzdržani, 158 se odbija. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, 157 se usvaja. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 12 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 13 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani. Nije jasno. program elektronički, amandman 14, izvolite. Zatvaram. Nije bilo jasno, očigledno. Dobro, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani. 16 se usvaja, 27 za. E, dobro, ispričavam se, ovo se ne razmatra. Amandman 15 za, protiv, suzdržani. 15 se odbija, 17 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, otvaram glasanje, elektronički, amandman 17. Zatvaram glasanje. Ne, usvaja se, odbija se 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se 19. Aha, želite provjeriti 18, dobro. Otvaram glasanje za 18. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 20. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 23 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 21 za, a, ispričavam se, taj se ne razmatra. 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Za, protiv, Usvaja se 28 za, protiv, suzdržani. Provjera 28, otvaram. Zatvaram. Ne usvaja se, dakle odbije se 31 za, protiv, suzdržani. 31, mislim usvaja se, ali provjera, elektronički, provjeravamo, otvaram. Zatvaram. Odbije se za 1, znači nije osvojeno. 30, za, protiv, suzdržani, nije jasno. Amandman 30. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Jedan tko je za, protiv, suzdržani. E, jedan sličan e, deset e, Provjeravamo elektroničko, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, jedan i deset nisu svojni od e, amandman 2 za, protiv, suzdržani. Amandman dva se usvaja, tri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, 4 se usvaja, 5 tko je za, protiv, suzdržani, 5 se usvaja, 6 tko je za, protiv, suzdržani, 6 se usvaja, 7 tko je za, protiv, Suzdržani. Usvaja se amandman osmi za. Ne, provjera amandman sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram. Amandman sedmi se usvaja. Amandman osmi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na završno glasanje. Otvaram. Zatvaram glasanje. I ovime je nacrt rezolucije usvojen sa 33 za, 5 protiv. Zahvaljujem na glasanju i na vašoj pomoći. A sada krećemo dalje sa našim sastankom.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 Dragi kolege, oni koji žele izaći, nek to odmah sad naprave. Allons-y, nous continuons notre... Nastavljamo.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 Si vous voulez continuer vos conversations dehors, ce Molim vas, bilo bi divno kad biste mogli nastaviti razgovor vani. Idemo, nastavljamo s radom. Ovdje se radi o temi koja je više no važna, jer ćemo uz pomoć komisije razmotriti stanje stvari jer će nam komisija predstaviti kakva je situacija glede pitanja prijevara s brojačem kilometara. Dakle, borba protiv prijevare sa brojilima kilometara, kilometara, to je jako važno pitanje za odbor za transport. Veliki broj europljana kupio je polovni automobil sa kilometražom koja je bila izmijenjena i ta manipulacija opasna je za prometnu sigurnost, a radi se o povredi prava potrošača. Europski parlament donio je mjere protiv prevare sa brojačem kilometara u direktivi 2014-45 glede povremenog e, tehničkog tehničke kontrole i parlament je e, tražio platformu za automatsku e, razmjenu podataka prekograničnu i koja se tiče brojeva kilometara. Dakle, sada predajem riječ komisiji kako bi obavijestila članove mog odbora o napredovanju provedbe te direktive iz 2014. broj 45, a po pitanju očitavanja brojila kilometara. Dakle, odmah predajem riječ komisiji, a riječ dajem gospođi Jonedu. Jesam dobro izgovorila? Odlično, izvolite imate mhm. riječ. Dobar dan, uvažena predsjednica, uvaženi zastupnici. Ja sam nova šefica jedinice za sigurnost cestovnog prometa u Digimovu od prvog prvog I doista mi je drago što vam ovom prilikom mogu pojasniti odnose između zakonodavstva o tehničkoj ispravnosti motornih vozila i kako spriječiti prevare sa brojačima kilometara. Naravno, komisija je uh, takes Je svjesna problema i doista ga ozbiljno uh, razmatra i Nova direktiva o tehničkoj ispravnosti vozila predviđa novih mjera, to je 2014 kroz 45 koja će se primjenjivati od 25.2018. Dakle, koje su mjere koje su predviđene ovdje? Prije svega obveza registriranja podataka iz brojača kilometara kako bi se na sljedećem testu mogli priročiti inspektru. Sadašnje zakonodavstvo predviđa samo provjeru brojača kilometara, ali od 2018. podaci će se bilježiti i moći će se staviti na raspolaganje na sljedećoj provjeri tehničke ispravnosti vozila inspektoru. Druga novost je obveza za zemlje članice da kazneno E, mogućnost kaznenog gonjenja, prevara sa bračnim kilometara, što nije uvijek slučaj. Znači, mislimo da će ta mjera pomoći zemljama članicama u e, borbi protiv prevara sa bračnim kilometara. E, prevara te vrste može utjecati na tehničku ispravnost vozila, naime u smislu da dijelovi vozila i njihov status eh, je eh, u skladu sa stvarnom kilometražom vozila, a ne onom izmijenjenom. Tako da vozilo koje je uspješno prošlo tehnički test smatra se sigurnim bez obzira na broj kilometra. I taj test tehničke ispravnosti vozila dobar je, dobra je prilika da se uvedu prve mjere za borbu protiv prevara Međutim, također treba uvidjeti koja su ograničenja u ovome, jer prvi testovi tehničke ispravnosti e, e, rade se četiri godine nakon prve registracije, što znači da bilo kakva manipulacija koja je provedena u tijeku prvih četiri godine jednostavno neće moći biti otkrivena. Dakle, to je prvo ograničenje. Drugo ograničenje je da danas ne bilježe sve zemlje članice te podatke, a s novom direktivom iz 2018. sve zemlje članice morati će i te podatke bilježiti. I naravno prevara sa bračnim kilometra nije samo pitanje tehničke ispravnosti, nego i, za, i zaštite potrošača i kazno pravno pitanje koje izlazi naravno iz područja naše nadležnosti. Nova direktiva e, je nešto e, zbog čega je od komisije zatraženo da se napravi studija o uspostavi platforme za registraciju vozila, za razmjenu podataka o tehničkoj ispravnosti vozila, brojačima kilometara, ali i druge tehničke podatke, na primjesti e, sigurnosne komponentne vozila koje su bile uključena u mesečama i nezgodama na cesti. Komisija to i učinila i tako je provedena studija, studija koja je napravljena, e, može se naći na web stranicama komisije i EU e, knjižari. E, studija je razmatrala razne tehničke mogućnosti za uspostavljanje takve platforme, a od kojih je jedna bila da se uspostavi potpuno nov sustav, drugo je da se koristi EUKARIS sustav koji koriste mnogi, dobro ne sve zemlje članice, za razmjenu informacija o e, vozačkim dozvolama i registraciji vozila, a treći predlog je da se koristi još jedan e, sustav e, koji komisiji, koristi komisija RRU, za razmjenu podataka za cestovna prometna poduzeća. Svako od ovih rješenja ima svoje prednosti i svoje loše strane. Detalje o svemu tome možete e, pronaći u samoj studiji. Ono što je iz naše perspektive apsolutno jasno je da u ovom trenutku komisija nema mandate za uvođenje takvog sustava. A naš sljedeći korak je izvješće iz 2020. kako je to predviđeno u direktivi i tu ćemo e, s ovim pitanjem e, pobliže pozabaviti. Dakle, ono što moramo imati na umu je da prvo ti podaci negdje moraju biti zabilježeni, a biti će dostupni tek od svibnja 2018. a u međuvremenu zemlje članice su nadležne za to, imaju dakle mogućnost da za one zemlje članice koje imaju odgovarajuće podatke, E, počnu provoditi tu razmjenu podataka temeljem bilateralnih sporazuma. Neke su zemlje to već učinile, tako da što se tiče nas, a sljedeći korak je izvješće iz 2000, e, znači 2020. gdje će se komisija pobliže pozabaviti ovim pitanjem, ažurirati rezultate studije i ako je potrebno e, predložiti izmjene postojećeg zakonodavstva. Dakle, Evo, toliko od nas, pa ako imate pitanje, izvolite. Hvala. Sada ću dati riječ koordinatorima najprije. Dakle, započinjemo s vama, gospodine Van ehm, Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Predsjednice, zahvaljujem. E, također zahvaljujem komisiji na informacijama koje smo dobili. Imam e, dva pitanja, od kojih je Prvo, zašto ne idemo na paket? Mislim, znamo da je ovo dio e, znači ovog prevara s kilometrima i tako dalje. Ali to spada također u ovaj paket o sigurnosti na cestama. Ali cijelokupni... E, cilj e, je taj da ćemo se prvo morati pozabaviti e, prikupljanjem podataka, naravno, i morat ćemo imati odgovarajuće podatke da taj sustav uspostavimo, ali ako je cilj spasiti što je više moguće života, možda bi se komisija trebala u cijelosti pozabaviti ovim pitanjem borbe protiv prevare s kilometrima. Druga stvar, a drugo, da takvi, e, takva vozila jesu opasnija i možda uzrokuju više opasnije na cestima, ali to me vodi do mojeg e, sljedećeg pitanja, a to je sama prevara sa kilometrima. E, dosta se toga događa na cestama, mislim dosta je prijevare u Europskoj uniji u ovom pogledu ima niz e, inicijativa za borbu protiv toga, na primjer u Belgiji. Pa je moje pitanje e, kakav je cjelokupni pristup tom pitanju u Europskoj uniji i što se radi da se protiv toga bori na svakoj mogućoj razini? Ja, schönen guten Morgen. <clears throat> Vielen Dank auch. Dobro jutro, hvala i predsjednici Europske komisije na ovom eh, eh, što nam je izna. Mislim, eh, kada smo donijeli izvornu direktivu, smatrali smo ispravnom, bilo je puno važnih stvari sadržano njoj, ali ona neće biti dovoljna sama po sebi za budućnost da se pronađe jedno bolje i pravednije rješenje. Ispravno ste e, rekli e, kao predstavnica komisije da će e, obveza registracije tek krenuti 25.2018. Znači, tek će se od tog dana obvezno registrirati podaci na brojačima kilometara i tek onda nakon toga moći biti dostupni inspekciji. Znači, osim toga, mislili ste da će kazneno djelo, odnosno prevara e, sa brojačem kilometara, e, biti e, kažnjivo, kažnjivo zakonski. Što se to znači? Tako smo mi čuli evo, u njemačkom prevodu, nadam se da ste bili u pravu. Znači, što znači kažnjivo? Hoće li to biti koje vrste? će se biti sankcije u kojem iznosu i tako dalje. Inače, ako ste to mislili, da, to je moje prvo pitanje. A drugo, e, još jedna je velika nedostatak ovdje. Naprimjer, nova vozila do e, prvog obveznog e, tehničkog pregleda prolaze četiri godine. U tih četiri godine naravno postoji velika praznina gdje se još uvijek može dogoditi zlouporaba. Kako onda Europska komisija misli da će za, o, da će riješiti taj problem sa prve četiri godine. Ispravno ste također rekli da razmjena podataka ide temeljem e, do sada bilateralnih sporazuma, da to je istina, neke su se zemlje članice međusobno obvezale razminjivati podatke, međutim ispravno je također da do sada ne postoji e, njemač, e, e, europsko rješenje E, znači sada s gledišta Europskog parlamenta kao su zakonodavstva možda e, nismo zadovoljni znači time što ste vi rekli da se to može riješiti bilateralnim pitanjima, s time se ne slažemo jer e, jer prevare s tahometrima i tako dalje nisu samo kazna djela i štete, nego štete cjelokupnom gospodarstvu, pa Možda to ne bi trebalo gledati samo sa perspektive sigurnosti na cestama, ove roadworthiness, ne i tehničke ispravnosti vozila, nego to treba se gledati iz perspektive e, samog potrošača i cjelokupnog gospodarstva. Naime, e, nisam siguran e, jesam li ja pravu, ali po mojem mišljenju već sada u Europskoj banki podataka se E, već e, naznačuje e, broj vozila, odnosno broj šasije i je li vozilo ukradeno ili ne. Mislim, ako se može naznačiti je li vozilo ukradeno ili ne, tu bi se onda moglo bez problema uključiti i broj kilometara. Možda tu za to nedostaje politička volja, ali za to smo mi ovdje pa Stoga je to moje prvo pitanje. Prvo, e, što mislite dakle pod e, sankcijama ili kažnjavanjem za ovo kazneno djelo? Drugo, kako riješiti ovaj problem sa prve četiri godine? I treće, kako doći do jednog europskog rješenja? I posljednja rečenica, bili eventualno jedna agencija za ceste na europskoj razini koju bismo tražili, koju mi kao socijalisti tražimo iz različitih razloga, da li bi možda to moglo biti rješenje da se e, riješi pitanje s takvim prijevarama. Hvala. Hvala gospodin Ertug. U ime Aldeja gospođa Bilbao ima riječ. Hvala predstavnicima komisije i čestitam na novom položaju na kojem radi već nekoliko mjeseci. Mislim da su dva važna elementa u ovoj direktivi. E, spominjat ću i bijelu knjigu gdje piše da do 2025. smo se obvezali na nula na cilj od nula smrti u prometnim nesrećama. Kada paralelno gledamo na osumremenjavanje željezničke infrastrukture, e, gdje imamo smanjenje do 2020. S obzirom na smrti iz 2010. želimo što više smanjiti te brojke. A sve što radimo trebalo bi biti u cilju postizanja tih ključnih objektiva, ciljeva koje smo se zatrtali. Kad ste rekli da ta registracija neće biti obvezne do svibnja 2018. To je, dakle, tu se govori o upisivanju broja kilometara vozila. To će biti kontroverzno. U članku 1 su određeni minimalni uvjeti, ali to ne sprečava države članice da idu i dalje od tih minimalnih uvjeta koji su u direktivi ne želim braniti Europsku komisiju, ali mislim da imamo dovoljno već zakonodavstva i direktiva da bismo mogli utjecati na države članice da rade ono što treba učiniti, da preuzmu odgovornost. I moje pitanje Europskoj komisiji je, spomenuli ste bilateralne sporazume između određenih zemalja članica i pitam se imamo li pouzdane podatke o količini tih prevara, koliko su one raširene i imamo li informacije od država članica e, kako e, kako razmjenjuju informacije o broju kilometara vozila i hoće li sve izvršiti na vrijeme za zadane rokove. Također, da li se radi na rješavanju ovog tipa prevara već. Ne govorimo samo o prevarama s kilometara i o kaznama, već govorimo i o pravima potrošača, a također i o sigurnosti na cestama. Ta vozila su na neki način izmjenjena i ona predstavljaju rizik za sigurnost građana. I mnogi su izgubili svoje članove obitelji zbog nesreća na cestama i treba pozvati sve države članice da se usklade s direktivom na europskoj razini. Što se tiče platforme za razmjenu informacija, o tehničkim pregledima, mislim da bismo trebali imati jasnu ideju koliko su raširene te prijevare u pojedinim državama članicama. Možda bismo mogli analizirati svaku zemlju pojedinačno. Također, prije nego što prijeđemo na tehnička rješenja, dakle stvaranje novog sustava, ne smijemo biti naivni. Mislim da ovo stvaranje novog sustava će naići na mnoge prepreke u vijeću. A spomenuli ste e, još jednu opciju, a to je da osnujemo alat ili da poboljšamo postojeće alate koje imamo, koji bi preuzeli te nove funkcije koje su nam sada potrebne. Mislim da bismo trebali imati detaljniju analizu situacije da znamo točno o čemu govorimo prije ovog izvješća 2020. Također trebamo pozvati države članice da se usklade s direktivama sada na snazi. Hvala gospođo Bilbao, sada predajem riječ gospođi Kilonen. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvalili bismo komisiji na ovoj prezentaciji. Imam jedno kratko pitanje. Početna točka je da govorimo o prijevarama e, koje štete potrošačima, građanima, dakle tu postoje mnoge prijevare na tom području i zanima me kako će komisija osigurati da se poštuju prava europskih potrošača vezano za sve tehnologije povezane s vozilima, uključujući i najnovije tehnologije. Jeste li o tome u komisiji uopće razmišljali? Ili će vaš odgovor biti da je to pod u druge glavne uprave? Najviše hvala gospodin Klonin, sada gospodin Kramer. Zahvaljujem eh, na izlaganju. Zapravo živimo u digitalnom dobu, a raspravljamo o samo, samo automatskim vozilima, a sada se borimo protiv prevare s brojem, e, brojačem kilometra. Mislim, tehnika je napredovala i može se koristiti i primijeniti. Ne radi se samo o korisnicima i vlasnicima, nego i o poreznoj obvezi, naime. E, u Berlinu je već dugo poznato da se e, provodi takva prevara sa taksijima. Mislim kada bi na, naime uračunali e, ono što su taksisti prijavili kao broj kilometara, očigledno su većinu vremena vozili unatrag jer brojke sigurno ne štimaju. I tamo su e, provedene kontrole e, brojača kilometara i sad naravno su došli do sasvim drugačijih rezultata od onoga što taksisti prestano prijavljuju. Znači nije prihvatljivo da politika prihvata prijevaru ili e, prihvaća prijevaru ili još i podupire. Jer tehnička rješenja za to postoje. Naravno postoje probleme što se tiče zaštite podataka i tako dalje, ali dobro, ne treba brojati sa svaka, svaki put, svaki, kom, svaka štreka, nego tjedno ili mjesečno što se tiče zaštite podataka je moguće to napraviti, a da se baš ne kontrolira tko je kamo vozio i onda se i broj prevara smanjuje i što se tiče e, također e, prodaje vozila, to će se onda i potrošači moći na to po, pouzdati i to će riješiti problem nepovjerenja u politiku. Dakle, kao što sam, ako sam shvatio, od 2018. obvezno će se razmjenjivati podaci između zemalja i to će biti obvezno. Ali ono što nisam shvatio, zašto će studija trajati do 2020. koji sustav za to treba napraviti. Zašto toliko čekati? Mislim, to, je to se već moglo davno napraviti. Ajde, dobro, 2018. Dobro, imamo mi dovoljno strpljenja za 2018. Ali 2018. će se morati svi toga držati i to je okej. A ove četiri godine, prve četiri godine je naravno problem, to je čisti poziv na prijevaru, znači tu se niš ne kontrolira, pa najbolje ako mislim negdje varati, onda da varam prve četiri godine. ako već e, smanjim za sto hiljada km u prve četiri godine, tu sam već e, e, profitirao pa onda mogu auto i prodati. Ne znam zašto uopće to dopuštamo. Znači trebamo rješenje na razini europskoj razini, moramo imati obvezujuće propise o tome i u drugim područjima. Naravno imamo odgovarajuće deficite koje smo prepoznali i komisija daje sve od sebe i mi kao parlament ako e, pritisnemo malo na to, onda će se zemlje članice oko toga složiti. Još jednom ponavljam, želim informaciju sljedeću u kojim zemljama, to već e, postoji razmjena podataka, dakle ko razmjenjuje podatke. Mi smo e, ovako pristani ljudi pa ne pokazujemo prstom i ne govorimo imena, Međutim, ako se netko doista protivi dati takve podatke, to treba jasno reći da je to moja zemlja, ja bih otišao kući i e, izvršio odgovarajući pritisak. E, znači, to je informacija koju bismo rado imali. Hvala gospodine Kramen. Sada gospodin Lundgren, izvolite. Ja, det här är ju alltså eh, Hvala. Ovo je ogroman problem. Također u Švedskoj imamo veliko tržište uvoznih automobila koji dolaze iz Njemačke. I to je način na koji trgovci automobilima mogu više zaraditi na svojim automobilima. Ako su oni na neki način izmijenjeni, to ne znači da je automobil u lošem stanju, ali znači da ima veći veću kilometražu nego što je to na brojaču kilometara i teško je provjeriti takve stvari kad se bavite uvoze, uveženim automobilima. Možemo provjeriti MOT izvješća i, i slično u Švedskoj, ali kada kupujete uveženi automobil, to je teško provjeriti. I to znači da moramo naći rješenje. To je sigurnosni problem jer automobil ima veću kilometražu nego što se to čini možda mislite da kupujete siguran automobil, a zapravo ste kupili automobil koji ima mnogo veću kilometražu nego što to mislite. I potreban nam je koordinirani pristup. Moramo ići od početka, od novog automobila i pratiti ga cijelim putem da znamo koliko je kilometara prošao. A što se tiče odgovornosti, treba kazniti ljude koji čine ovakve prijevare, ali to nije lako učiniti jer ove prijevare su vrlo lagane, mogu se izvesti uz pomoć kompjutera, laptopa i lako je promijeniti broj kilometara, ti ljudi ne ostavljaju tragove. Kako doći do njih, kako ih naći i kako ih kazniti. Mislim da je vrlo teško gledati samo vlasnike jer često su vlasnici ti koji su nevini, a zapravo su preprodavači automobila oni koji su najčešće krivi za takve prijevare. Dakle, trebali bismo moći pratiti cijeli životni ciklus automobila, dakle od zemlje proizvođača pa sve do kraja. Onda bismo imali neko jamstvo da je broj kilometara točan koji je na tom automobilu. Nadam se da ćemo naći rješenje za ovaj problem jer se tiče svih naših potrošača. Hvala. hvala gospodine Ungrin. A sada Gospođa Semilova. E, ja sam e, htjela nešto reći o zaštiti potrošača i ekonomskih interesa potrošača. Dakle, pitanje je s moje strane komisije. Naime, koji su troškovi nečinjenja u ovom području? Naime, govorimo o direktivi iz 2014. a tek 2020. će izaći studija o provedivosti, a tek nakon toga vjerojatno odluka o uvođenju takvog sustava i tako dalje. Dakle, govorimo o razdoblju od bar godina od početka cijele rasprave o ovoj temi u europskim institucijama. Dakle, toliko o prvom pitanju. A drugo je samo napomena, dakle, Naime, što se tiče sigurnosti, važne su informacije o komponentama vozila koje su bile e, sudjelovale u e, nesreći. Dakle, to je nešto što također treba uključiti. Gospodin Telička, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, mogu biti kratak jer već je rečeno nekoliko puta ono što ima utjecaj na vrijednost rabljenog vozila je je li ono sudjelovalo u nesreći, starost automobila i naravno kilometraža. U nekim zemljama prijevare e, e, oko rabljenih vozila dosežu 50, 60, čak i 70%. I takva je stvarnost. Uzmite tu brojku i uzmite brojku da se izmjenjuje 50-60 tisuća kilometara na automobilu, gospodarske implikacije koje to ima na nove vlasnike. Trenutno praktički je nemoguće čak i kroz pravosudni sustav e, zaštititi prava potrošača. Takva je stvarnost, a čuli smo od komisije i zahvalan sam na njihovoj prezentaciji kakav je kakvi su vremenski rokovi. Mislim da su oni potpuno absurdni. Ovo pitanje ima ogromne, ogroman značaj. U pitanju su milijarde i tu su još i sigurnosni problemi, a moramo čekati još nekoliko godina na prijedlog. Ovdje bismo trebali imati inicijativu da imamo, predložili bismo legislativni prijedlog. I očekujem da nas komisija malo prosvjetli o tome koje su prave zapreke i i zašto komisija ne može djelovati ranije nego što se to predviđa? Najviše hvala gospodin Sada se ponovno osvrćem prema komisiji koja je dobila ogroman broj pitanja glede roka hova osobito, dakle to je direktiva iz 2014. a sada je već 2017. Što se dakle događa, zašto moramo čekati 2020. Gospodin Nertug je postao pitanja o sankcijama, to jest pravovaljano pitanje, tu je i pitanje gospođe Bilbao o detaljima koja je rekla da nam se daju pojedinosti, dakle koje su to države članice koje ne poštuju pravila igre, zašto ne sudjeluju u toj Dakle, zašto jednostavno ne igraju po pravilima i ne provodi direktivu, a svi su rekli, ovdje se radi upravo o cestovnoj sigurnosti, ali se tako i osobito o pravima potrošača. Zatim Wim van den Kamp podsjetio je u čemu interes ovoga svega, dakle rečeno je da se ovdje bavimo jednim dijelom teme, ali zašto ne bismo pokrenuli cjelokupnu dinamiku glede svih e, aspekata prijevara. U svakom slučaju nadam se da ćete nam e, pružiti konkretna, konkretne odgovore, a mi vas slušamo. Najprej hvala na svim ovim pitanjima. Jasno je da se ovdje radi o temi koja se tiče više aspekata europskih politika. Stoga tu se radi o složenoj temi. Ja ću nastaviti odgovoriti na pitanja jedno po jedno. Kao prvo, ova uredba koju su svojili oba zakonodavca datira iz 2014. a rok provedbe direktive je peti mjesec 2017. godine, dakle, tekuća godina, a provedba iduće godine. Dakle, trebate shvatiti da nismo u mogućnosti već predlagati izmjenu. Tu se radi o pitanju stabilnosti zakonodavnih tekstova i to ne bi bila dobra praksa da svake druge godine mijenjamo direktive. Dakle, to imamo taj instrument koji je dobar instrument, ali koji još nije stupio na snagu. Dakle, donekle je problematično revidirati ga. To je dakle odgovor na prvo pitanje. Dakle, ne možemo reći da komisija ne želi ići brže, no pravila moraju barem malo zaživjeti kako bismo ih mogli, mogli bolje ocijeniti i predložiti bolja rješenja. Po pitanju prijevare na brojač kilometara, čitav niz država je poduzeo inicijative kako bi se riješio taj problem. Imamo primjere dobre prakse za koje znamo. Ne znam jesam li do... smijem li E, navoditi imena zemalja, znamo da Belgija ima jako dobar sustav koji dijeli nizozemska. Ima čitav niz e, država koje se nadahnu tim dobrim praksama. Jasno je da imamo brojna štiva koja bi mogla pomoći državama članicama da napreduju i da se ne čekaju ti rokovi, a naš rok je rok od 2020 između ostalog komisija, dakle naše kolege iz DG Sanko, ne mi, e, oni su, ili Just, oni su objavili jednu studiju koja daje popis svih dobrih praksa za kojima mogu posegnuti države članice i poduzeti nešto već sad. To je jedno pitanje glede kazna, globa. U slučaju da se otkrije falsificiran e, falsificirano mjerilo kilometara, ova uredba to ne precizira, dakle kakva kazna treba biti na državama članicama je da se bave iznosom i e, kazna na njihovom nacionalnom teritoriju. Ja nikad nisam rekla da uspostaviti europski sustav razmjene podataka nije moguće. Naravno da je to moguće. Pitanje koje se postavlja jeste da ti podaci trebaju biti na raspolaganju, što trenutno nije slučaj. I naravno trebamo iznaći rješenje koje je najučinkovitije glede troška i dobiti e, do 2020. godine, dakle to je samo kroz tri godine ćemo se pozabaviti tim pitanjima, imamo jednu godinu za transpoziciju ovih pravila u zakonodavstvo država članica. Posljedno također je pitanje, dakle u slučaju da dobijemo obavijest o prijevari sa brojačem kilometara u Europskoj uniji prema jednoj studiji koju je Europska unija napravila, to se tiče, dakle, ta prevara se tiče otprilike 5% vozača, a u istočnoj Europi to je nešto što je 3-4 puta učestalije. Mi raspolažemo podacima glede toga koliko država članica prikuplja podatke no, navela sam već nekolicinu država koje su pokrenule, koje su postavile mehanizam koji se čini dosta učinkovitim i druge ostale države članice mogu se ugledati na taj primjer. Sad, naravno, kao što sam rekla, imamo čitave aspekte ovog e, europskog zakonodavstva. Tu je aspekt e, cestovne učinkovitosti COVID to nije odgovor. Za pitanje falsifikacije do kojih može doći tijekom ove četiri godine. Tu su neki drugi aspekti zakonodavnih prijedloga iz e, opće uprave za rast ili Grow ili DigiJust koji mogu pomoći. To je na primjer obvezni uvoz brojila kilometara koji će ući u europsko zakonodavstvo ove godine, no tu se možemo zapitati da li to treba regulirati, odnosno uvesti neka pravila glede vrste falsifikacije, jer u biti ako tu budemo uspostavili neka pravila, onda možemo pomoći kriminalcima da budu djelotvorni. Industrija također može dati svoj udio, neki industrijalci razmišljaju sada kako to e, rješavati, ali to je nešto može pokriti samo nove automobile, naravno da i to ima svoje ograničenja. Zatim tu su neke druge direktive koje mogu pomoći, direktiva o trgovinskoj praksi, ali danas u svakom slučaju komisija ima razne instrumente koji mogu pomoći državama članicama da već sada djeluju. Kao što sam rekla, naš idući rok, barem za nas, za pitanje roadworthiness, je 2020. I tom prigodom ćemo pobliže razmotriti tu mogućnost eh, da napravimo jednu eh, jedan program eh, elektroničke razmjene podataka na europskoj razini. Najviše hvala na vašim odgovorima. Nastavljamo, dakle, prema dnevnom redu. Prelazimo na sljedeću temu, a tu je gospođa Kilonen koja će nam predstaviti nacrt mišljenja glede godišnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova pod državama članicama od 2021. do 2030. Tu se radi o nacrtu mišljenja za odbor Envi. Sada vama dajem mišljenje izvjestiteljice, a onda ćemo imati razmjenu gledišta sa izvjestiteljima o sjeni, a vi ćete izvjestiteljice moći zaključiti. Podsjećam da će se glasati 20 i 3. ožujka o ovom izvješću. Gospodin Kiljonen, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Erotusta, niste se ka itre... Imamo 117 amandmana za ovo mišljenje i nacrt e, dokumenta iz Itra i Envija vidim da pokazuje e, jaku potporu parlamenta za vjerodostojnu dugotrajnu i dugoročnu politiku, na što sam ponosan i točno također sam sretna što u Strasburu kad smo zadnji puta glasali o ETS sustavu da smo odlučili e, pritisnuti malo i međunarodnu pomorsku organizaciju kako bi se oni uključili u globalnu aktivnost u smanjenju emisija e, u pomorskom prometu. E, ovo mišljenje o raspodjeli tereta e, ukazuje na tri važna načela za odbor TRAN – i krenuli smo raditi na njima s izvjestiteljima u i jučer, a prvo pitanje je koje je polazište i koja fleksibilnost e, postoji u okviru ETS-a i LULCF-a. Jer to su gledišta koje su uključena u učinkovitost ovih mjera. Ja vjerujem da možemo sa svim e, klubovima u parlamentu pregovarati o ovome i ispregovarati konačni prijedlog koji će odraziti mišljenje cijelog odbora A temeljem amandmana koje smo zaprimili čini se da su Zastupnici odbora vide, smatraju da je važno povezati podjelu opterećenja sa smanjenjem e, emisija koje se prilaže u Pariškom sporazumu, a sa godinom 2030. kao e, jednom konkretnim datumom i dugoročnim e, politikama povezanima s time. Naime, transformacija je ključna za smanjenje emisije u budućnosti i Također treba uvidjeti da pametne politike i politike podjele opterećenja se moraju planirati i nadzirati u Europskoj uniji i u zemljama članicama na takav način da dobijemo učinkovite radni paket koji će doista učinkovito i troškovno učinkovito smanjiti emisije u Europskoj uniji i u zemljama članicama. Evo toliko načelno od mene. Mikrofon je uključen. Mikrofon predsjednice nije uključen. Excusez-moi. Ispričavam se. Izvolite imati riječ. Please, I'm, I'm in the Zahvaljujem. Ja govorim evo danas umjesto gospođe Klun, pa evo ona se ispričava. E, kao izvjestiteljica u sjeni EPP što ne može danas biti ovdje. Dakle, gospođa Klun želi se uključiti u zanimljivu raspravu o ovoj raspravi u budućnosti. A svrha mišljenja je uspostaviti nacionalne ciljeve za smanjenje emisija za zemlje članice u razdoblju od 2021. do 30 za sektore gospodarstva koji nisu regulirani ETS e sustavom Europske unije. To je dio obveza koje je Europska unija preuzela u Pariškom sporazumu. Gospođa Klun još uvijek razmatra amandmane i kompromisne amandmane, ali smatra da do sada veliki broj amandmana i kompromisnih amandmana jesu pozitivni jer ukazuju na naše zajedničke obveze prema Pariškom sporazumu. Gospođa Klun vjeruje da je važno podupriti fleksibilan i fair sustav u kojemu zemlje članice e, mogu nastaviti zajednički, smanjivati emisije, a, e, održavati i različite strukture gospodarstava zemalja članica, te pozdravlja referencu na poboljšanje energetske učinkovitosti i potporu prelazu na održive načine transporta u okviru šireg cilja prelaza na konkurentno gospodarstvo niskog ugljika, niskougljično gospodarstvo. Gospođa Klun želi reći da treba izbjeti uvođenje administrativnih tereta za zemlje članice te paziti e, na to, na to da ovo mišljenje ostane dobro uravnoteženo. Te želim naglasiti da je važno dati poticaje zemljama članicama da e, surađuju na postizanju zajedničkih ciljeva. Hvala na pozornosti danas. Dakle, evo gospođa Klun još jednom se ispričava što danas nije mogla biti ovdje i veseli se radu sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni na ovom dokumentu. Zahvaljujem. Naš hvala gospođo Šmit, jako ste dobro inkarnirali riječ gospođe Klun. A sada predam riječ gospođi Kristin Rovo Delan. Hvala predsjednice. Dragi kolege, kao što sam to već istakla na našem prvom razgovoru u ovom dosijelu, tekst o kojem danas raspravljamo od temeljnog je značaja za ciljima transpoziciju u europsko zakonodavstvo ciljeva sporazuma iz Pariza. I moram iskreno reći da nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni koji je održan jučer, u najmanju ruku sam zabrinuta glede razvoja razgovora o nekim ključnim elementima ovog izvješća. Nakon govora sada treba preći na dijela i ispoštovati preuzete obveze u okviru COP21. Ne možemo se veseliti na plenarnoj zasjedanju, ratifikaciji sporazuma iz Pariza, onda kada dođe tekst na stol, pokušati revidirati na manje e, ciljeve. Kao prvo, ne podržati e, dugoročnu inkluziju ciljeva s 2040-50, suprotno je duhu i tekstu sporazuma iz Pariza. Zatim, e, smanjenje emisija od 60% do 2040. i 80% do 2050. nisu izmišljeni. To je utemljeno na planu puta za gospodarstvo sa slabim emisijama e, ugljičnog dioksida iz 2011. Zatim ne podržati obaveznu klauzulu smanjenja e, emisije stakleničkih plinova i suprotno sporazumu iz Pariza koji smatraju da dionici moraju revidirati svoje ciljeve kako bi bili što je i mogući. Konačno želim naglasiti da definicija e, puta smanjenja može utjecati uveliko na kvote emisija koji se dijele državama članicama. Ključnog značaja dođemo sporazuma kako bismo se dogovorili o broju kvota koji ne smiju prevazilaziti realnu razinu emisija, jer u suprotnom države ne moraju ostvariti nikakav trud e, s obzirom e, da bi mogli imati prava na zagađenje koje će biti veće od njihovog stvarnog zagađenja, što je jako zabrinjavajući. Nadam se da će sljedeći sastanak izvjestelja u Sjeni biti više u tom duhu, duhu poštovanja tekstova koje smo svi zajedno izglasali. Hvala. Hvala. Sada riječ gospodin Telička. Hvala predsjednice da doista to je važan prijedlog eh, koji je pred nama i tako trebamo s njima i postupiti. S jedne strane trebamo poštivati obveze koje smo preuzeli, a s druge strane moramo također biti ozbiljni i e, svoje emisije temeljiti također i na e, konkretnim analizama. Mislim da ovaj prijedlog doista dobar i manje sam pesimističan nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni. Mislim da je izvjestiteljica doista, e, E, doista prihvatila i amandmane i e, voljna je surađivati, pa neću sada ulaziti u detalje, u detalje dati ćemo komentare izvjestiteljici e, pa ćemo raditi na daljem tekstu. A što se tiče pitanja koja su iznesena i koja su od ključne važnosti. Prvo kompromisni amandman 5 koji se odnosi na dugoročnu progresivnost naših ambicija. Nemam nikakav namno problem s time. Mislim da tekst jasno kaže e, da e, će se zacrtati linarni napredak prema 2030. Međutim, ono što me brine je što sada stavljamo konkretne datume i brojke, a bez procjene učinka kao potporu tome. Pa mislim da ono što sam zatražio izvjestiteljicu da pogleda kako možemo zadržati progresivnost i razinu ambicija, ali isto tako kako biti ozbiljni i reći da to još podliježe daljnjim analizama i ne bih tu isključio da 2000 i možda neće biti 95, 97, možda 100, ne znam. Ne, možemo u ovom trenutku to vrlo tako konkretno zacrtati. To je jedna napomena, a druga je samo pojašnjenje. Amandman sedmi. Dogovorili smo se izvjestiteljem da ćemo imati da ćemo morati to malo preraditi, a u sadašnjem kompromisu stoji nešto drugo, a nije bila samo temelj, e, namjera. A naime stoji da pristup e, e, će se do 2030. neće nad, nadilaziti 5% godišnjih emisija ili tako dalje. E, mislim da ćemo ipak to trebati još razmotriti kako bismo mogli recimo izaći u susret drugim klubovima koji ovdje imaju rezervu. Još jedna stvar iz kompromisnog amandmana 6 izvjestiteljice gdje se govori o ciljevima 2020. gdje se uzima 2009. kao maksimalna granica. Mislim da je ovdje izvjestiteljica mislim već i razmatrala to da ne možemo kažnjavati one zemlje koje su već poduzele odgovarajuće napore i tako dalje. Znači evo, imam još i neke komentare, ali možda su malo i redundantni, jer e, smo još o tome razgovarali, pa vjerujem da ćemo za par dana uspjeti izraditi poboljšani tekst, ali mislim da nemamo nikakvih razloga da budemo pesimistični i mislim da ćemo uskoro to riješiti. Hvala gospodine Tilička, a sada kolega Bas Eichhout. Hvala predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljici na odlično odrađenom poslu i na sastanku na kojem nisam jučer mogao biti, ali čuo sam kako je sve išlo, naravno. Čuo sam da je vladala dobra atmosfera i da bi trebalo biti moguće postići kompromise, dobro možda ne sa svim uključenim stranama, ali svakako sa velikom većinom i mislim da je to nešto čemu se svakako treba veseliti. Slažem se s Kristin naime o važnosti ovog dosija Naime, e, Europa sad ima dva zakonodavna predloga za provedbu Pariškog sporazuma, imamo ETS i ovaj predlog. I dakle, to je ono u čemu se Pariz implementira. Dakle, svi koji ste u prosincu 2015. Um, čestitali Parizu, sada trebaju raditi na provedbi, inače taj aplauz bio samo jeftina gesta. I mislim da upravo Europski parlament može pokazati kako možemo ozbiljno provesti ono iz Pariza u dijelu. Mislim, ono što smo obećali je ozbiljna stvar, a ne business as usual. Mislim da se možda neki trebaju e, naviknuti na to da je svijet poslije Pariza novi svijet, taj post Pariz. E, postoji jedan ograničeni broj tema o kojima se još raspravlja u ovom trenutku, u ovom predlogu, a ključna stvar je kako riješiti pitanje fleksibilnosti. Fleksibilnost zvuče dobro, ali zapravo to je jednostavno mogućnost e, davanja zemljama članicama niz izlika da čine manje. Pa mislim da e, zapravo bi trebalo nagraditi zemlje koje nešto čine, da, za to dobivate određene fleksibilnosti, ali djelomično ne bismo trebali ući u grešku da počinimo grešku da se sav višak e, po, do postignutih rezultata samo prebaci u sljedeće razdoblje, to je razvodnjavanje ciljeva za koje smo se sporazumjeli. Znači mora postati neka granica za to prebacivanje dalje, pa mislim da ovaj e, e, E, ovaj e, predlog o ograničenju toga na 5% i stvaranju banke za višak je odlično. A važno je također dati jednu viziju što će biti poslije 2030 za investitore. Čak govorite o poljoprivredi i prometu, to su sektori koji moraju znati što će se dogoditi. Jer e, za puno ulagača 2030. je sutra ili preko sutra. Oni moraju znati u kojem smjeru stvari idu. Razumijem zašto ste rekli da se ne bi trebali toliko fiksirati na ovo ili brojku, ali postoji puno analiza o tome što znači dva stupnja. I PCC puno na tome radi zapravo e, ni znanstvena zajednica se nije uspjela o tome baš sasvim usuglasiti, pa ako bismo mogli napraviti tekst koji će reći da će se budući predlazi temeljiti na procjeni učinka, ali da ćemo se svejedno držati dugoročnih ciljeva kao određena sigurnost za ulagače, mislim da ćemo onda moći e, se nekako usuglasiti. Da imamo dugoročnu perspektivu, ali da se ne fiksiramo previše. I zadnja stvar, e, čini mi se da je za akcijsku platformu jučer bilo potpore. Mislim da je to također dobro uključiti u sporazum jer to da je odgovarajuću fleksibilnost e, i za postupanje između zemalja mislim da bih to također pozdravio. Evo, e, toliko od mene i evo, veselim se e, kompromisima i evo dobro mišljenje odbore. Teran. Hvala vas, Ajkot. Sada ponovno predam riječ izvjestiteljici gospođi Kilionen. Izvolite, imate riječ. E, samo tren. Čula sam, rečeno mi je da je jedan član komisije tu, tim bolje. Dobar dan, dakle. Predam riječ. Gospodin Romero Vavki, izvolite, imate riječ. Spelling, pronunciation. Thanks a lot. And uh, I don't think I have to apologize for... E, evo, <laughs> dobar dan. <laughs> Dobro ste izvukli. E, mislim da je ovo za, e, zanimljiva rasprava. Upravo se nad, nadovezuje na uredbu o podjeli e, napora a mislim e, da je to sve u kontekstu Pariškog sporazuma bitno da pokažemo e, svijetu da u ovim politički zanimljivim vremenima ćemo uspjeti postići barem 40% do 2030. u usporedbi sa temeljnom godinom 90. Znači što se tiče e, raspodjele napora morat ćemo ići na onih minus 30% sa 2005. I mislim da su već neke napomene iznesene o pitanjima koje se odnose na ovu razinu ambicije. Jedna važna je naravno i polazište i fleksibilnosti ugrađeni u ovo razdoblje. I svakako mnogi od prijedloga koji slabe ovo polazište čine dosta vjerojatnim da zemlja neće uspjeti postići minus 30 do 2030 što nas malo zabrinjava. Što se tiče ovih fleksibilnosti, mislim da procjena učinka komisije pokazuje koje su implikacije i mi ne mislimo da će ovo potkopavati razine zacrtane u prijedlogu, znači ovo je okolišni integritet što se tiče dugoročnih rasprava o tome, bili bismo li trebali ovdje u ovom e, zakonodavnom aktu zacrtavati dugoročne ciljeve. Podsjećam i zastupnike da u Pariškom sporazumu postoji odredba dugoročne prirode da sve strane se moraju e, ponovno vratiti na razinu globalne zajednice 2020. sa strategijama, takozvanim e, strategijama za sredinu stoljeće, sa a novi zadatak Pariškog sporazuma je da se pogleda ovaj cilj od 1,5 stupnjeva Celzijusovih i očekujem izvješće IPCC-a što je važan izvor informacija. Izvješće će izaći e, sredinom 2018. i komisija smatra da bi ovo izvješće trebalo biti temelji za raspravu u Europi o strategiji za sredinu stoljeća. Tako da mislimo da je preuranjeno e, iznositi i zacrtavati čvrste ciljeve u ovom zakonodavnom aktu, a posebice, e, naime zbog ovog drugog aspekta, e, da se to usmjeri samo na ovaj sektor raspodjela napora. Ko zna koji će sektori biti tu prikladni 2030. da budu isključeni iz ova tri stupa ETS-a, podjele napore LULUCF-a. I mislim da će se to možda morati promijeniti jer mislim da bi možda za e, tako bilo bolje nakon 2040. Da ostavimo si ovu otvorenost i fleksibilnost za daljnji rad na tome. I posljednja stvar što se tiče administrativnog opterećenja, to jest i stvarna zabrinutost, e, nešto čime se komisija doista bavi, E, mi e, jesmo se obvezali na bolje zakonodavstvo, e, smanjenje, pojednostavljenje, smanjenje, smanjenje opterećenja za zemlje članice i tako dalje. I iskreno mnogi prijedlozi amandmana zapravo idu u suprotnom smjeru, bez obzira radili se na primjer o godišnjim ciklusima sukladnosti koji nisu e, usklađeni sa onima u Lulu CF-om a koji bi doista povećali administrativni teret za zemlje članice ili isto tako kad se radi o aukcijama. Mislim, način na koji se to trenutno predlaže vjerojatno neće biti izvediv u praksi. Mislim da je predlog, ako ispravno to čitam, kaže 2019. treba krenuti sa aukcijama sa dražbama, ali alokacije ćemo znati tek 2020. Pa kako onda možete znati kako će kako ćete e, postupiti na dražbi kad ne znate koliko će biti besplatnih jedinica dodijeljeno. Znači, možda ta dražba je zanimljiva ideja za fleksibilnost, ali e, svejedno ćemo morati osigurati da se radi o predlogu izvedivom u praksi. Evo i ovime mislim evo da samo želim reći da nudimo pomoć e, i službu za danju raspravu izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Dakle, na, na raspolaganju smo vam i zahvaljujem. Hvala. Zaključna riječ je izvjestiteljičina, gospođa Kiljanin, izvolite. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset varjoraportöörille Zahvalila bih izvjestiteljima u Sjeni i komisiji na njihovim komentarima. Ja mislim da trebamo stvoriti fleksibilan, otvoren i dovoljno strog sustav koji bi nas vodio, koji bi dao vodstvo državama članicama, ali koji ne bi opteretio države članice administrativno. I siguran sam da možemo finalizirati mišljenje na ovom temelju, da, da ćemo moći o tome glasati do 23. trećega najkasnije. Trebat ćemo i poticaje i kazne kako bi sve države članice se tome pridružile. i mislim da ne bismo trebali kazniti one države članice koje se trude postići ciljeve, ali ne bismo trebali nagrađivati države članice koje odugovlače i čekaju da drugi obave posao za njih. I nastavit ćemo raditi u pomirljivoj atmosferi sa izvjestiteljima iz Sjene kako bismo postigli zajedničko mišljenje. Hvala izvjestiteljice. Nastavljamo s radom. Bravo. Pa nous passons à l'échange de Prelazimo na razmjenu gledišta s koordinatorima TNT. Imamo sreću što su među nama tri koordinatora. Dobar dan, dobrodošli na sastanak našeg odbora. Dakle, tijekom eh, ovih godišnjih razmjena gledišta, hvala vam gospodine Rošovski. gospodine Minskot i gospodin Groš, hvala što ste došli. Mi tijekom ovih godišnjih razmjena gledišta kao odbor za promet želimo provjeriti ostvarene napretke u provedbi svakih, svakog od ovih devet koridora koji predstavljaju okosnicu mreže TNT. Želimo vidjeti kako napreduje i transferzalna politika TNT, a te politika, prometna politika sve globalno gledano i konkretno e, niskougljični transport ili e, pristup susjednim zemljama. Dakle, spomenut ću samo ova dva. Naravno, ne možemo raspravljati svim koridorima i svim temama tijekom jedne rasprave samo. Zato ćemo održati četiri rasprave sa svih 11 koordinatora, europskih koordinatora u narednih nekoliko mjeseci. Danas pozdravljam vas na ovom prvom sastanku koji se tiče vaših koridora i dviju tema, transverzalnih tema, dakle trećih zemalja i rješavanje prekograničnih e, problema. Gospodo, jako ćemo pomno slušati vaša izlaganja i vođenje rasprave. Dakle, dobit ćete riječ na maksimalno 30 minuta, što znači da će svaki od vas raspolagati samo sa 10 minuta i tu neću moći popuštati, jer želim da mognemo imati razmjen gledišta s kolegama, a zatim ću predati riječ našim koordinatorima, ali i stalnim izvjestiteljima o mreži TNT. Dakle, gospodine Vočkovski, najprije vama dajem riječ. 10 minuta. Merci de Izvolite, imati riječ na 10 minuta. Um, merci beaucoup. Uh, Madam Chairperson, I will speak English. Uh, uh, Hvala gospođo predsjedateljice, ja ću govoriti engleski. Imate prezentaciju pred sobom. Prezentacija se tiče jednog od dokumenata koje smo mi sastavili a sva svi ti dokumenti prezentirani su tijekom TNT dana u Rotterdamu. Naslov je proširenje suradnje s trećim državama i rješavanje prekograničnih problema. Kad pogledamo politiku TNT-a, moramo razmišljati o međunarodnim pitanjima i međunarodnim tokovima, jer većina zapreka događa se na granicama s trećim zemljama. Pogledajmo ove dokumente, imamo ih nekoliko, a najvažnije je to da treba produbiti raspravu o određenim pitanjima koja bi mogla doprinijeti novoj generaciji planova. Sada nam slijedi treći radni plan ta pitanja tiču se multimodalnosti, učinkovite logistike transporta, drugi se tiče transportnih sustava, a treći novih e, e, inovacija i novih tehnologija. Četvrti je o učinkovitosti urbanih planova, a ja ću govoriti o suradnji s trećim zemljama. Sastavili su ga kolege Lorenz Jans Brihorst, Peter Balaš i ja. Tema je očita, ali nećemo samo razgovarati o trećim zemljama, to jest susjedima, već također o susjedima susjeda. To uključuje viziju jedne ceste, to je dugoročna verzija, također tu je sjeverna dimenzija i Arktik. Dakle, ovo je fascinantna ideja i moramo razmišljati o svim susjedima koji su tu prisutni. Dokument nismo sastavili samo mi, već smo konzultirali sa DGIR, e, službom za vanjsko djelovanje i također DigiMove, prezentirali smo ga na TNT danima u Rotterdamu. Što se tiče glavnih partnera s kojima smo radili, podijelili smo ih prema njihovoj bliskosti europskim vrijednostima, dakle države koje žele pristupiti Europskoj uniji, te zemlje e, ovisno o, o geografskom položaju. Dakle, imamo Tursku i zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, željeli smo staviti te susjede na kartu i proširiti program TNT i kako promicati pristup koridora. Jer o njemu se također razgovara izvan Europe. Čak se iz Brazila interesiraju za taj naš pristup i kako pristupamo provedbi toga jer svi imaju slične poteškoće. Što se tiče samog sadržaja, imamo sporazume s državama Zapadnog Balkana, usvojen je delegirani akt, Također se usvaja jedan delegirani akt o istočnom partnerstvu koji je potpisan u Rotterdamu. Spomenuo sam pitanje One Belt, One Road, kako pristupiti tome pitanju imamo platformu između Europske i Kine. Tu se bavimo različitim pitanjima, javnom nabavi, okolišem. I tu je i ambiciozni plan da se izgradi infrastruktura koja će povezivati Kinu s Europom. i Kina ima jednu viziju mnogim cestama koje vode u Europu, dakle to je jedan pojas, jedna cesta, nova, novi put svile koji će proći kroz oko 60-65 država. Tu razne zemlje konkuriraju za e, rute, a susrećemo se i sa različitim izazovima jer se prolazi kroz područja gdje nisu isti standardi, na primjer sigurnosti kao u Europi možemo reći da do sada veličina tog mosta između Europe i Kine, to jest Kine u, u Europu jer nemamo izbalansiran tijek trgovine jer danas imamo samo 1 do 2 posto koji teče u tom smjeru trgovine. i to bi bilo dobro da možemo prevoziti teret u Kinu koji bi se mogao prevesti e, tijekom 20 dana, a morem to traje oko 45 dana. Postoje mnoga, mnogi problemi, tehnički problemi. I u ovom dokumentu želimo razgovarati o tome gdje i kako ulagati, a fokusiramo se i na pitanja meke infrastrukture i na pogotovo na standarde. Tu je pitanje tranzitnih zemalja. Neke možda nisu toliko sretne s tim ulaganjima. A također su neke od njih i u Europi. Dakle, i i o tome govorimo u ovom dokumentu. Moramo se usredotočiti sa na standarde da ih ne snižavamo. Bavimo se i internacionalizacijom tijeka, pogotovo tijeka tereta. Moramo proširiti ove karte, uključiti i susjede na njih i moramo se usredotočiti na koristi od ove suradnje i prihvatiti prilike koje nam se pružaju. Moramo procjenjivati i količinu investicija jer Kinezi mnogo ulažu u Europu. Predloženo je više projekata s obje strane jer Kinezi su zainteresirani u ulaganje u Europu, ali naravno i tu postoji neravnoteža što se tiče apetita za ulaganjima i financiranje. Hvala. Najviše hvala na ovom prvom izlaganju, a sada predajem riječ. Gospodin Mica, za upravljanje koridorom, sredozemnim koridorom Gospođa predsjedateljica, ja bih rekao nekoliko riječi o drugom dijelu naše rasprave, o rješavanju prekograničnih problema. Započeo bih time da ću vam dati najnovije stanje u koridoru za koji sam ja odgovoran, a to je mediteranski koridor. Kao što znate, ključni dio mediteranskog koridora je Lyon Lyon-Torino željeznička pruga. Njime se spaja istočna i zapadna Europa s obje strane Alpi. Također tu je i španjolsko-francuska veza između Figueraca i Pepinjona. A treće, iznađeno je e, rješenje između Italije i Slovenije te spoja s Hrvatskom na istoku. Prvo o Torinu. Tu je učinjeno veliko postignuće. Prošli mjesec Francuski parlament ratificirao je bilateralni sporazum iz 2015. godine o koridoru Lyon-Turin, Torino, a s talijanske strane to je učinjeno u prosincu prošle godine. I mislim da je to ogroman e, pomak. Razgovarali smo o tome i u Europskom parlamentu. A svoje mišljenje dali su i francuski i italijanski parlament. To je koridor 57 km između Sveza u Italiji i San Jean de u Francuskoj i to je jedini, jedina veza s istoka na zapad s te strane Alpi. Taj sporazum u oba parlamenta znači da su obje zemlje dale zeleno svjetlo da se počnu radovi na koridoru Lyon-Torino. Ti radovi sada mogu nastaviti po rasporedu. S komisijom se usaglasilo o rokovima ja sam član vijeća za administraciju koji će se sastaviti četiri puta godišnje kako bismo pratili napredak na tome i mnoge rasprave, nakon mnogih rasprava i također i u ovom parlamentu konačno imamo zeleno svjetlo za sve to. Dobre vijesti su i za zapadnom dijelu koridora vezano za koridor između Pepinjona i Figuera, sva problemi su riješeni, Francuska i Španjolska su se usuglasile o novom planu kojim je prethodno upravljala jedna kompanija koja je imala koncesiju. Sada su te dvije zemlje direktno rade na tome i sve su poteškoće riješene, nisu još sve poteškoće riješene, ali postigli smo dobar temelj za rješavanje svega i za potpuno puštanje u promet te veze tijekom sljedećih nekoliko godina. U ožujku ću posjetiti novu španjolsku vladu u Madridu i razgovarat ću također o ovome s njihovim ministrom prometa. Što se tiče trećeg koridora između Trsta i Slovenije, odgođeno je građenje novog koridora, a bit će dovoljno osumremenjavanje postojećeg koridora. Mislim da postignuća u ova tri slučaja su rezultat naše strukturirane suradnje. Kao što sam već spomenuo, većina infrastruktura od, od svih infrastruktura u državama željeznice su one najnacionalnije. One sežu do granica, a preko granica to je pod tuđom nadležnošću. Sada imamo binacionalno tijelo osnovano u toj regiji koja će raditi baš na tim prekograničnim e, projektima kako bi se poboljšala povezanost Hvala komisiji i europskim koordinatorima koji su mnogo pomogli o tome. Ova dva primjera koja sam spomenuo su odličan primjer e, te suradnje. Jasno je da sada imamo i bolju sliku samog koridora. E, surađivali smo s konzultantima, tijekom zadnje dvije godine i sada je sve usklađeno s tehnološkim, tehničkim parametrima. Sada jasno znamo koja su nam najbitnija pitanja, to su interoperabilnost i intermodalnost, također i pitanje kapaciteta. Pomno smo razbotrili projekte koji su planirani, e, to je 407 projekata ukupne cijene oko 100 milijardi eura i sada ulazimo u važnu fazu. I za kraj, identificirali smo sve nedostatke i sada moramo se poraditi na provedbi. To naravno ovisi i o konsenzusu u Europskom parlamentu koji bi mogao biti od velike pomoći. Moramo brzo djelovati i moramo nastaviti raditi na projektima koji su potrebni za razvoj svih koridora. I za kraj kofinanciranje Europske unije bilo je apsolutno od ogromnog značaja. Da nismo uspjeli dobiti to financiranje, mislim da se Francuzi i Italijani ne bi uspjeli usuglasiti. Također bismo zahvalili Europskoj investicijskoj banci i nadamo se da ćemo dobiti nove instrumente za period koji nam predstoji. Što se tiče prekogranične perspektive, mislim da sve ukupno mogu dati jako pozitivnu sliku o tome. Hvala. Najpša hvala. Sada predajem riječ gospodinu Grošu, koji je govoran za koridor eh, istok, odnosno orijent i zapadni, zapadno zemlje. Izvolite. Hvala predsjednice. Mislim da ću njemački danas. Dakle, e, ovaj koridor 6000 km kod prvog e, razmatranja ovog e, koridora samo malo da nađem sve slajdove dakle dakle devet zemalja članica ali ako e, već vidimo cijelu sliku mogu onda reći da vidimo velike razlike između kohezijskih zemalja i nekohezijskih zemalja. Vidimo na drugom radnom planu što to znači. To znači da sada imamo jednu točniju sliku, a želim reći kako izgleda stvar sa unutarnjom plovidbom i željeznicama koje su za nas alternative koje su važne u ovom e, koridoru. U podacima ćete također naći zanimljive karte koje točno pokazuje kako izgleda e, e, sadašnja situacija što se tiče željezničkog prometa i možemo zapravo reći da elektrifikacija željeznice je prilično napredovala i signalizacija, znači RTMS e sustav i tako dalje, da su još potrebne veće investicije, ali vidi se ovdje iz boji velika razlika između sjevera i juga Znači najveće potrebe su na jugu ovog koridora gdje još treba e, raditi veće investicije u željeznice što se tiče duljine vlakova i iskoristivosti također. E, druga slika koju ćete vidjeti kasnije odnosi se u unutarnju plovidbu koja je još e, veća zabrinutost koja nas znači još veći problem u ovom koridoru jer uglavnom se radi o Elbi, Elbi koja, e, dijele Češka i Njemačka, ali kao što vidite također osim e, kanala iskorištavanje Elbe nosi sa sobom znatne probleme, znači još ću se vratiti na to, e, veći dio toga je zato još crven crvene boje. Dakle, želim još e, ovdje reći da polažemo veliku vrijednost, općenito i komisija, na prvi i drugi raspis. Već smo imali dva natječaja za ovaj e, koridor, što znači da imamo volumen od 1,2 e, milijarde eura. I ako pogledate se sad ovdje između Samo malo da pronađem slajd dakle raspodjelu e, u prvom, a zatim e, u drugom natječaju za programe, točno se vidi da prioriteti koje smo ranije utvrdili, a koji nažalost nisu uvijek prioriteti iz zemalja članica, znači e, da uglavnom su ispoštovani u ovom koridoru. Znači 2014. prvi Poziv e, je uglavnom bio za željeznice, a u drugom pozivu iz 2015. E, 86% e, otišlo na željeznice. Dakle, želim još jednom ovdje reći da smo ovdje u stalnom dijalogu sa zemljama i pokušavamo prioritete koje smo se zacrtali, a koji, ima, koji podupiru multimodalni karakter koridora, da njih i u natječajima poštujemo i da smo to uspjeli to u uskoj suradnji sa raznim e, upraviteljima raznih infrastruktura. Dakle, ako pogledate taj razvoj po cijelom koridoru, onda mogu reći da je na ovom multimodalnost je najvažnija stvar ovog koridora, druga najvažnija stvar je uklopivost u okoliše i E, u nekim e, e, dijelovima koridora postoje problemi sa zakonodavstvom određenih lokalnih na lokalnoj razini gdje nije sve baš provedeno u dijelo i tako. U ovom koridoru već sad imamo i kineske investicije, to su kolege već rekli i zapravo naš problem nije što je došao kineski novac, nego sutra da sutra ćemo možda morati imati druge nove standarde i sada kad pokušavamo ovdje s našim standardima objediniti standarde između različitih zemalja, bilo bi šteta da sada novi investitor dođe s novim standardima. To je naša najveća zabrinutost i to uvijek e, ističemo kao poruku u ovom e, kontekstu. A da je unutarnja plovidba vrlo osjetljiva tema kao i željeznica, naravno to je istina, mislim niko ne želi više prometa na cestama, ali tu ima puno problema naravno kada treba grade, izgrađivati željeznice unutarnju plovidbu, E, onda s obično suočavamo s istim problemima. Upravo zbog toga sam uspostavio dva težišta za ovaj koncept. Jedan je koncept koji se odnosi na ELBO koji se raspravljalo u Njemačkoj u siječnju 2017. doveo do zanimljivog zaključka prve faze. Naime, e, s jedne strane e, političke razine na saveznoj razini u Njemačkoj i E, onih e, e, pokrena koje su u Elbi, saveznih zemalja koje su na Elbi, a tu su uključeni između ostaloga i crkva i okolišni udruge civilnog društva koje se bave okolišem kako bi se dobila jedna stabilnost i planska sigurnost za budućnost. I to je po mojem mišljenju jedna od najvažnijih stvari. Znači ovo neće biti vodeni unutarnji plovni put kao što je Rajna i želimo E, uključiti ovdje i okoliš i privredu. E, govorimo o dubini od otprilike metar 40 i znamo da na koridoru se traži do 2,4 metra dubine. Znači sada moramo vidjeti što je gdje izvedivo, ali s jedne strane, odnosno s druge strane, baš e, kompletno odustati od unutarnje plovidbe u ovom koridoru bila bi velika šteta, jer na, primjer, ako imate kontejnerski brod na unutarnjoj plovidbi, to zamjenjuje otprilike 200 kamiona i to je treba vidjeti kao pravu alternativu. A druga stvar koja je veliki izazov je da željeznica ne bude samo u infrastrukturi, nego e, da se promijeni u svojem načinu funkcioniranja. Znači ono što razgovaramo sada sa savjetnim zemljama je sljedeće. Meni se čini absurdno da imamo milijunske investicije za učinkovito željeznica, a s druge strane na granicama se gubi do deset sati iz čisto tehničkih i administrativnih razloga. Iz tih razloga smo kupili savjetne zemlje i pitali smo je slažete li se da svojim ministrima i nadležnim upravama da se ostvari radna skupina koja će analizirati probleme i osigurati da se riješe problemi s ovim propisima. I uvjeren sam da u roku od dvije godine će na određenim granicama se e, smanjiti vrijeme čekanja 10 sa 10 sati na 2 sata bez jednog jedinog centa investicija. Zato treba malo pameti i povjerenja, naime povjerenja u kontrolama naravno putnika na primjer i tako dalje, ali i u kontrolama samog tereta. Jer kada se vidi koliko se vremena to gubi, onda vjerujem također da ćete u dokumentima koje sam vam dao vidjet ćete jedan program otprilike u osam velikih poglavlja. Sada se bavimo teretnim koridorom 7 Sljedećeg mjeseca ćemo imati sastanak u Beču i napravit ćemo prvu analizu ovih aspekata. Naime, uvjereni smo, ako postoji dobra volja i nadam se da sve zemlje imaju sada dobru volju, da uspijemo ostvariti ono što zovu quick wins, brze uspjesi, a bez velikih investicija. I na kraju želim reći još jednu stvar, a kolega je to također podcrtao, a to je da je eksperiment na našem koridoru je sljedeći. Naime, Kod prvog i drugog poziva za natječaje za projekte smo gotovo iscrpili sav novac. Znači, ako ovih 40% izravnih subvencija u željeznicama, ako to nemamo i ako se ne koncentriramo više na manje projekte, za ovaj koridor e, zapravo imamo 360 projekata. Nisu to 360 velikih projekata, nego golema količina malih projekata. I ako se više usredotočimo na ove aspekte, nećemo moći ići dalje. Znači, jasno, e, glasno rečeno, trebamo e, praktično postupati i na, po pitanju ovog koridora i treba nam i CEF2 jer bez ovih 40% brojni, brojni projekti ne bi mogli biti provedeni. Znači uz svo poštovanje e, prema EU financijskim instrumentima jednostavno nećemo uspjeći postići ciljeve do 2030. ili barem 80% ako nećemo imati izravno financiranje i za sljedeće razdoblje i nadam se da ćemo to u dobrom pa, e, dijalogu između parlamenta komisije i e, također e, s velikom uvjerljivošću prema vijeću uspjeti i postići. Zahvaljujem. Yes, Okay. Uh, Moj koridor, Rajna-Alpski koridor je najprometniji u, u Europi zato što prolazi kroz najrazvijenija područja u Europi. On je najkraći, ali ima druge probleme. Zbog gustoće Tu, ima, je pitanje odvajanja putničkog prometa od teretnog prometa kako bi se povećao kapacitet. Kad pogledamo ekološka pitanja, ne samo emisije CO2, već pitanja suše na rajni tijekom ljetne sezone i također tu su pitanja buke, a to je često problem za investicije u dolini Rajne. Što se tiče željezničkih pruga i unutarnjih plovnih putova, ovi crveni e, elementi su važni. Ovaj dio između Koblenca i Efesa i Efeshajma oni ne ispunjavaju ovaj uvjet od 2,5 metra i pitanje je kakve investicije će se u budućnosti tu ulagati, jer potrebne su ogromne investicije, jer je vrlo tvrdo dno rajne na tom dijelu puta. I tu je problem s uskim grlima na primjer, u dijelu kod Oberhausena tu je rad stao na mnogo godina nakon završetka Dubelhajna zbog toga što se lokalna, lokalno stanovništvo protivi. Dakle, to bi se moglo pokrenuti, ali dakle, tu je bio i gospodin Piper u Oberhausenu, a rad bi mogao krenuti na prvom dijelu tog projekta. Dakle, potrebne su investicije za dva željeznička traka i nekoliko tunela do Bazela i također ulaganja u prijelaze željezničke pruge između švicarske granice i Italije i tu bismo imali velike koristi jer preko alpski prelazi učinjeni u Švicarskoj e, najveći, najdublji tunel e, dužine 57 km e, otvoren je 1. lipnja. Ako pogledamo te projekte, u drugom radnom planu imamo oko 20 do 25% više projekata, a većina njih, 80% njih, vezani su uz više od jedne zemlje. Dakle, to je prekogranično pitanje. I potrebna je suradnja među ne samo dionicima, već dionicima iz različitih zemalja. Imamo nekoliko institucija koje nas tu podržavaju ne samo na koridoru kroz Rajnu, a jučer smo o tome razgovarali i ta suradnja jako je važna vezana uz prekogranična pitanja. Ako pogledamo deset najvećih uspjeha iz 2016. naravno najveći su švicarci. Oni su uspjeli sve završiti na vrijeme u sklopu proračuna drugi veliki tunel je tu bio, a treći će se sagraditi i time će se smanjiti vrijeme za 30 minuta prolaska putnika kroz taj tunel između Turinja i Milana i također smanjit će se promet za barem 60%. Spomenuo sam otvaranje dijela Emri Hoberhausena, to je bilo u siječnju. I također prijelaz eh, Bazela, tu je riječ o tunelima. Kao što su kolege Brinkhorsten i Groš spomenuli, važno je brzo djelovati, i brzo postići rezultate i potrebni su nam kratkoročni rezultati, a moramo se razmotriti i pitanja sukladnosti. Dakle, pitanja ovih vlakova 740 metara. Jer to je na neki način e, problem jer e, teretni promet i putnički promet nije potpuno razdvojen i mislim da možda s nekim manjim ulaganjima bismo mogli tu poboljšati teretni promet kroz taj koridor. Trenutno nema tri kolosijeka između Emreha i Oberhausena. Također to je pitanje buke drugačije, imate li ovaj 10 vlakova dnevno ili 50 vlakova dnevno, a u nekim ima i 250 vlakova dnevno, dakle tu je problem buka i moramo riješiti i taj problem. Hoćemo li samo staviti zvučne barijere ili ćemo opremiti vagone, za taj, posebno opremiti vagone za taj koridor, to je pitanje rasprave između e, dionika i upravitelja željeznice, oni moraju razmisliti o tome. Zadnja stvar, to je pitanje gdje dosta kasnimo, to je interoperabilnost. Imamo oko 12% implementacije e MTS-a e na koridoru i u sljedećem radnom planu trebamo naglasiti pitanje održivosti i pitanje okoliša. Hvala svim kolegama, hvala gospođo predsjedateljice. Najpše hvala našim trima koordinatorima, europskim koordinatorima, a sada bih doista željela predati riječ našim dvoma stalnih izvjestelja o TNT-u, dakle Markus Piper prvi, a zatim ću predati riječ gospodinu Ertugu. Izvolite. Ja, ganz herzlichen Dank, Hvala predsjednice. Ja također želim zahvaliti koordinatorima i komisiji doista za ovaj odlično odrađeni posao e, koji, koji dovodite u naše regije, svejedna, evo, e, E, gospođa i Pavel Vojčovski su također prisustvovali e, tome kada smo pritisnuli malo e, lokalnu vladu što se tiče nekih projekata koji nisu imali visoki prioritet u Berlinu i vidi se ovdje da tu Europa funkcionira, taj politički prisak i tu se vidi doista dodana vrijednost Europe. Evo za to puno hvala još jednom, a, sada imam e, dva pitanja. Jedno se odnosi na mm, Mate, Groša. E, bio sam u Grčkoj i Istočnoj Makedoniji, to je ono granica Bugarska-Turska koji je predestinirana e, za ove strane investicije, ovo tro tri triju zemalja i dobre ceste prema Turskoj, autoceste prema Turskoj, ali kako bi taj, ta regija krenula u smjeru pravog razvoja kao osi za razvoj, treba zapravo morske luke, investirati u morske luke koje bi trebalo raščistiti, one su strateški bitne, ali ih treba iskopati malo i željeznica naravno sve ono što je povezano sa multimodalnim prijevozom. Dakle, tu bi trebalo krenuti sa nekim e, naporima. E, mislim tako da bi se privukao novac, ali bojim se da EFSI nam neće tu baš puno od koristi biti, jer privatni investitori nisu baš zainteresirani za ovakve projekte. Dakle, to je prvo pitanje za ovu regiju. E, znači, za ovu regiju koje su eventualne perspektive za razvoj u tom području, a drugo pitanje odnosi se na Europsku investicijsku banku, e, možda za sva tri koordinatora. E, kako ide odlučivanje investicijsko banki, e, banci? Prepoznaju li oni naše, našu potrebu za izgradnju ovih razvojnih osi kako bi se na regionalnoj razini moglo potaknuti to ili vide to samo kao profit, naravno kao investicijske banka, oni moraju vidjeti koje je dobit, ali svejedno treba vidjeti kakva je šansa da se programi Europske investicijske banke nam spoje nekako sa raspisima za natječaj iz cefa a To bi možda bila jedna nova ideja, možda da se e, e, možda kao spojni projekti to malo omili privatnim investitorima. E, znači upravo u e, e, investicije, investicijske banke za naše regionalne ekonomske prioritete. Evo kako vi to vidite? Hvala. gospodin Ertug, izvolite. A, ne želite? Dobro. Gospodin eh, Van de Kamp, izvolite. Najpša hvala, predsjednice. Ja sam uvijek pun energije kada vidim koordinatore mreže TNT. Vodili smo brojne rasprave, puno je bilo riječi o problemima Europske unije, sredozemlja sa izbjegličkom krizom, bavili smo se nacionalizmom, a sada imamo trojicu gospode koji dolaze pred naš odbor kako bi nas uvjerili da ima izvanrednih projekata. Ja se slažem s tim, dakle, da su usprkos nacionalizmu, da će ti projekti nastaviti i radit ćemo s našim susjedima i sa susjedima naših susjeda. No, izvan ovog e, parlamentarnog doma ne mislim da ovo sve ima puno odjeka. Prije četiri godine moglo bi se i povjerovati da će koridori TNT pružiti rješenje One Belt, One Road, jedan pojas, jedan put. Ja to nisam baš tako mislio. I sada se pitamo da u konačnici ovaj projekt nije isuviše lijep da bi <laughs> bio istiniti stvaran. Evo jedno pitanje u Ukrajini. Ko je među vama zadužen za Ukrajinu? Glede sporazuma o preduživanju, znate da imamo određene dvojbe, no danas trebamo prikačiti Ukrajinu ovim koridorima TNT. Možda nam možete nešto o tome reći. Drugo pitanje, glede multimodalnog. U Europskoj uniji da li je to nešto što preljeva, izljeva izvan Europske unije? Jer čini mi se da cestovni promet e, e, dominira, da se puno govori o cestama, o autocestama. Ja nemam ništa protiv ceste, no čini mi se da zaboravljamo ravnotežu jako brzo otiću do Rail Baltica i kako zamišljate situaciju po pitanju željezničkog prometa a sada se obraćam gospodinu Brinkhorstu naime čini mi se da po pitanju prekograničnog imamo puno kašnjenja u željeznici. Imate li kakvih ideja kako bi se to ubrzalo? Zatim, predsjednice, Kineska ulaganja. One belt, one road. Ukoliko to želimo povezati uz naš koridor TNT, gdje će doći kineski novci. Ja nemam ništa protiv kineskog novca, ali bih e, želio zadržati nadzor, kontrolu nad onim što se kod nas događa. i tu si možemo postaviti pitanja glede demokratske odgovornosti i tako dalje. Zatim, vi ne želite govoriti o azilu, no vi to radite u biti. Markus Piper to je rekao. Spominjali ste Makedoniju. Znamo kakvi su problemi sa svim osobama koje su tamo blokirane. Dakle, recite mi kakve to ima posljedice po, vaš, po razvoju vaših eh, programa. Još dva pitanja. Gospodine Brinkovac, Vidim da vaš koridor prolazi kroz Mađarsku, no da li se vi tamo zaustavljate? Koje su vaše namjere? A zatim za našeg koordinatora poljskog prezmena koje ne uspijevam izgovoriti, iskustvo sa Švicarskom konfederacijom. Evo, s gospodinom Kremerom otišli smo vidjeti tunel Breme Hast. Vidjeli smo da je pristupni put drugim tunelima nepostojeći u biti. Što to treba znači, dakle, koje su pouke? Očito nešto ne funkcionira u Kurštajnu. Dakle, razumijete što hoću reći. Govorimo o sjeveru Italiji. A zatim još jedno pitanje za Mati Groša o Turskoj. S Turskom imamo napete odnose, vi govorite o Balkanu. No, mi želimo zadržati konstruktivne odnose s Turskom, barem što se tiče cestnog prometa, a to se zahtjeva ulaganje, zar ne? Hvala, Wim van Kamp, a sada riječ ima gospodin Telička. Izvolite. Hvala predsjednice, hvala koordinatorima na njihovim izlaganjima. Jedno koje nisam u potpunosti razumio bilo je prvo. Naime, razumijem da ne možete brojne dokumente svesti na točke, ali malo sam bio izgubljen koja je bila namjera da nam se pruže ta ograničena, te ograničene informacije. Mislim, drago mi je da pogledam, da, da gledamo 20, 30, 40 godina unaprijed i da ćemo imati manje problema u budućnosti, no postoje neki problemi koje možemo izvući iz ovog složenog paketa mjera i koji na njih se i osvrnuo eh, Van Kamp u kontekstu Rail Baltica ja mislim da je osnovna tema pitanje povezanosti između našeg sistema i onog koji se nalazi na istoku. Govorimo ovdje o širini tračnica i ovdje se govori o 6-7 točaka, problematičnih točaka, neke se više iskoristavaju, neke manje, ali imaju potencijala. Mislim da je gospodin Dehovski imao nešto za reći po tom pitanju. Zatim, imam dojem, ne samo posredstvom ovih e, prezentacija, no, doista imam dojam da su unutarnji vodni putovi donekle siročad u ovome svemu. Imamo, dakle, ovu mrežu, to je multimodalno, to je dijelom TNT, ali teško je dokušiti gdje se to sve nalazi. Govori se o Rajni, gospodin Groš zadužen je za koridor koji ide i kroz Češku republiku. I cijenio sam ove vaše komentare o uskom grlu između Češke republike i Njemačke s jedne strane imamo usko grlo, željezničko usko grlo, s druge vodnim putem. Na jednoj tran misiji sam bio tamo i ja sam predložio da imamo nevladne organizacije nazočne za e, raspravu, ali nisu me uopće zaveli njihove argumenti koji su bili jako površni, ali imamo jasne probleme. To su dvije industrijske zemlje, e, imaju veliki imamo tu veliki potencijal, e, no tu su uska grla koja sprečavaju da stvar razvija i dakle u tom smislu htio bih e, znati da li DigiMove i DigiEnvy mogu, mogu malo bolje surađivati. Znam da surađuju, ali puno, velika odgovornost na češkoj strani nam, ali bilo, je, bilo bi šteta i ne iskoristi sve te potencijale. Treća stvar i treće pitanje koje upućujem svima mama, jer možda zbog možda je ovo malo preuranjeno no kako uskladiti taj rad s nacionalnim projektima ne samo po pitanju intermodalnosti već imam na umu logističke centre ovdje mislim i na privatni kapital i strukturne fondove mislim da doista želimo teretni promet prebaciti na tračnice i ako to želimo napraviti onda moraju stvari biti usklađene. ako to uskladimo onda ćemo puno veći broj teretnog prevoza moći prebaciti na tračnice. Sljedeća točka pitanje gospodinu Brinkhorsu. Vi ste naime spomenuli uska grla na samom kraju svog izlaganja. Rekli ste da ćete analizirati uska grla, no dajte nam neki hint kako mislite e, što se može s njima napraviti. Rekli ste da ste odlučili unaprijediti postojeće veze između Italije i Slovenije umjesto graditi nove. Znam da Real Baltica to ima smisla, no, dajte nam neki hint možda o rokovima koji će tu obim biti. Eto, svima vam želim su sreću. Ovo je doista jedinstvena europska politika jer je stvarna politika i TNT mreža se ne može odvajati od sveokupnih mreža. No, problem je što je, isporuka kasna tog projekta, tako da e, cijenim e, ove brza, brza ostvarenja e, koja, na kojima inzistirate, no recite nam kako, kako dalje po, po pitanju svih ovih ovoga svega što sam pitao. Dakle, eto, bio bih vam zahvalan da odgovorite na ovo nekoliko pitanja. Hvala gospodine Telička. Gospođo Kiljonen, izvolite, imate riječ. Kiitoksia hvala predsjednice. Dragi koordinatori, imam dva pitanja za vas. Najprije ciljevi, klimatski ciljevi, sporazum iz Pariza. Što s njima nakon potpisivanja sporazuma iz Pariza? Da li će se išta mijenjati? Da li se išta mijenja? kako se stvar razvijaju glede financiranja različitih projekata, razvoja različitih vidova prijevoza. Zatim drugo pitanje povezano je uz ono što je rekao kolega Van den Kamp. Znate da postoji taj koridor 105 gdje je uključena i Ukrajina. Znate da to povezuje Norvešku s Ukrajinom. U tom kontekstu, dakle, glede ovog koridora, što je sa sudjelovanjem Europe? Naime, ovdje ipak riječ o rizičnom konfliktnom području, mislim to je Krim, i znate da su stanovnici zabrinuti po tom pitanju, dakle da li se donekle razmišlja o posljedicama takvih projekata, jer ne smijemo zaboraviti geopolitički kontekst. Trebali bismo se zapitati kakve su kako se koriste dakle naše financije. Hvala. Hvala gospođo Kiljonin. Gospodin Kramer. A ne, gospodin Jakov Danub. Hvala. Hvala koordinatorima. Ja imam četiri pitanja. Prvo, pitam se kako koordinatori međusobno surađuju po pitanju E, međusobno povezivanja koordinatora tamo gdje se nadležnosti miješaju. Drugo, molim vas e, neke konkretne primjere sufinanciranja i koordiniranja prekograničnih sektora. Treće, još neki primjeri o promociji pristupačnosti e, gradovima i urbanim područjima i četvrto kako noćni vlakovi se uključuju u ovo sve. Hvala. Gospođa Arnau, tu ima riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala koordinatorima na izlaganju. Evo nekoliko jednostavnih pitanja. Zakasnila sam, možda ste već odgovorili na to, molim vas da mi ispričate, imala sam drugi sastanak. Dakle, bez detalja projekata, jeste li sigurni da isplaćeni fondovi trećim zemljama u okviru politike koridora TNT, da se valjano koriste? E, zajmovi koje je dala Europska investicijska banka, da li ulaze u taj okvir? Znate li iznose financijskih e, e, kredita koje je Europska investicijska banka dala za transport, na temelju kojih kriterija ocjenjujete opasnost od korupcije u trećim zemljama, jer tu se govori o zemljama koje su krajnje korumpirane, kao što su Albanija, Kosovo ili Ukrajina, samo ćemo njih spomenuti ovdje. Znamo također da Kina ulaže u transportne infrastrukture u istočnoj i orientalnoj Europi, centralnoj i istočnoj Europi po formatu CES plus 1, koji su protu, protu zahtjevi, da li se europske vlasti zabrinjavaju zbog toga, koja vrsta suradnje postoji između Kine i komisije po tom pitanju. Još jedna stvar me brine i želim skoristiti vašu nazočnost koordinatora Brinkhorst jer ste zaduženi za eh, sredozemni koridor Mislim da, već, da ste već o tome govorili, ali ipak vam želim put jedno pitanje o tome, jer tu se radilo o vezi Torino-Milano. E, Lion Torino. Dakle, to, to ima brojni kontroverza s obje strane Alpa zbog sumnji o sukobu interesa i prijevara koji se odnose na taj faraonski projekt koji sam predstavlja 15% um, budžeta za razli razdoblje od 2014. 2020. a dok istovremeno njegov zahtjev, e, njegova opravdanost nije opravdana. Podsjećam da je naš klub zastupnika prokazivao dogmatski pristup ovome od samog početka, za razliku od francuskih zelenih koji su izvorno glasali za. No, nema veze, bolje ako smo im otvorili oči. Dakle, gospodine, E, porezni obveznici od vas očekuju objašnjenja glede tog, glede tog e, traćenja javnih sredstava. Mislim da nije potrebno posjećati niti vas, niti sve članove ove, ovog odbora na ozbiljne kritike koje je Europski revizorski sud e, iznio primanje od godinu dana, niti da gradonačelnici granoba i Torina odbijaju izdvojiti jedan jedini centim na ovaj projekat koji odbacuju. Sada se govori o trošku koji predstavlja otprilike 20 milijardi eura prema najoptimističnijim, a prema najrealističnijim 30 milijardi eura. Dakle, bojim se da što više kopamo ovaj tunel, kopamo i u dubinu našeg duga. Hvala. Hvala. Sad gospodin Deli ima riječ. Hvala predsjednice. Jako sam zadovoljan što ste došli i što govorimo o konektivnosti sa susjedstvom. Jako mi je drago da se stvari razvijaju i na području Zapadnog Balkana. I moje opaske i pitanja ticat će se vjerojatno područja nadležnosti gospodina Groša i imali smo brojne sastanke na ovu temu i ranije. tako da mi je doista drago što ste izvojili vremena da dođete. Jako sam zadovoljan ovim takzvanim berlinskim procesom. Vidjeli smo čitav niz događaja zadnjih godina. Eh, imali smo mapu Tentea i proširenje ključne mreže. 2016. imali smo takozvani meke mjere u Parizu i ove godine ako sam dobro upućen, imat ćemo transformaciju tako takozvanog CETO-a u transportnu zajednicu za Zapadni Balkan i to temeljem iskustva energetske zajednice koja već funkcionira i daje rezultate u zemljama Zapadnog Balkana. Prvo pitanje u biti tiče se toga kako svi ovi događaji utiču na vaš svakodnevni rad e, u svojstvu koordinatora, jer sjećam i nekih problema tehničke naravi koje ste imali po pitanju ograničenja vašeg mandata. Da li je to dakle sve riješeno? biti također Evo kao što je kolega Telička već poslije to pitanje, vidimo dakle da postoje neke nužne mjere da se odstrane uska grla Dakle, koje biste vi probleme naveli kao ključne da ih se treba najžurnije rješavati? I recite nam, molim vas također, da li vam mi možemo pomoći kako bi pomoći u vašem radu, općenito govoreći, kako biste ostvarili bolje rezultate? Evo, to su moja pitanja za gospodina Groša. Hvala. Hvala gospodine Deli. Ja imam jedno malo pitanje. A, gospodine Kramer, ispričam se, izvolite. Hvala. Hvala i na ovome što ste nam iznijeli. Pa mi u parlamentu imamo nešto iskustva s time. Već 12 e, godina se brinemo oko koridora, a nijedan još nije ostvaren. Mislim, zapravo ispada da se uzima toliko novca i toliko koridora da, e, da gotovo da smo si zajamčili da neće nijedan biti završen. Znači, do 2020. barem da jedan bude realiziran. To su vizije i snovi zato što se jednostavno nismo koncentrirali na ono ključno. Najvažniji koridor u Europi, onaj Rotterdam, Ženeva i to se svi slažu. E, genova e, i e, već 20 godina postoji e, sporazum iz Lugana, Italije, Nizozemske, Njemačke i Švicarske. Švicarska je izgradila tunel i to je bilo to. Tunel bez priključka je katastrofa, Košto je 20 milijardi a i nemamo nikakvog učinka jer e, nemamo priključaka na njega. U Italiji se ne radi ništa. 20 godina ne rade ništa i sada se gradi 150 milijuna švicarskih franaka kojih daje Francuska, oprosti Švicarska, ne Italija. U Njemačkoj se ništa nije dogodilo, treba nam 4 milijarde od Kalzura do Bazela. E, za to već imamo 90 milijuna i da ovom razinom ćemo graditi što godina. Znači 2021. će možda biti završena, a 30. pitanja očeli. Ali zapravo ne povlačimo nikakve konsekvence iz toga i to je katastrofa. I kada zapravo pogledamo da Italija jednostavno ne uspjeva dovesti koridor do Genove, a istovremeno, naravno za Brenner temeljni tunel želimo sve, a onaj Leon Turin, to isto nije bilo jeftino. I zapravo moramo reći, dok god niste e, sposobni realizirati ovaj pod e, štreku do genove, nećete dobiti niti nikakve europske novce za bilo koji europski projekt. Naravno da morate sada tresti glavom i tako i za druge koridore, ali nakon ovog iskustva je nemoguće uopće nastaviti raditi kao što smo radili do sada. Već je rekao gospodin Telička, ne, mislim, zašto sam da ne napravi upgrading između e, Italije i Slovenije? Ja pitam zašto ne, nismo to upgradeali između Liona Turina, tamo upgrading. Mislim, to nije nedostajuća karika kao što ste vi rekli. Znači, već postoji poveznica e, sa tri TGV e, na dan. I sada kada pogledamo E, koliko će sve to postati, 40 milijardi, ne znam, trebalo bi ići pet TGV e, e, vlakova. Mislim, dajemo 26 milijardi da sa dva vlaka na dan dođemo pet vlaka na dan i sada mogu reći, ne znam, mogu navesti sto projekata gdje bi sa dijelićem tih novaca postigli puno više. Znači jednostavno trebamo izvući iskustva koja imamo ovdje i jednostavno ne može se dalje ovako. A druga stvar, multimodalnost. Sve, sve to je lijepo i krasno, ali multimodalnost se sprečava. Mislim, koridor ide do Hamburga i Rostoka. A zašto? mislim, može ići do kamo hoće, ali i do Kopenhagena. Kopenhagena recimo bi bio kraći put, ali onda bi ovaj e, tunel bio višak. E, a to onda ne možemo. I zato koridor staje u Hamburgu ili u Rostoku ili ne ide dalje, e, jer je najvažnije zadržati e, tunel a zapravo već imamo brodove koje bi mogli e, dalje preuzeti i fale nam samo 40 km za tu štreku. Ali to se ne događa i zapravo to sprečavaju i zemlje članice, jer e, mi u parlamentu smo sami, ako se sjećate, zaključili, ali onda se Danska bojala i rekla ne, onda će ne biti višak i tako dalje. E, sada e, brodovi. Naravno da jedan veliki brod može zamijeniti 200 kamiona. Pa sam ja rekao, isto to može i jedan teretni vlak. A zašto se to onda ne radi? Zašto se ne ide na elektrifikaciju? Četiri je u Europi, mislim u Njemačkoj samo, e, mislim 40% samo e, tračnica je elektrificirano za aute, elektrifikaciju se može dati električni auto, bilo koje iznosi novaca, ali tu imate po Njemačkoj ovih ili onih 30-40 km koji nisu elektrificirani. A što se tiče e, brodskog prevoza, da, to isto jedna lijepa vizija i lijepi Ja bih rekao 80% unutarnjih plovnih puteva je na Rajni, brodova je na Rajni. E, zašto, mislim? E, mislim, ono što je prije na Dunavu bilo prije 20-30 godina i danas to je razlika između dan i noć, a mi ipak e, sanjamo o tome. imali smo i onaj kanal Rajna Dunavi, da smo postigli samo 10% od prognoza koje su se onda davale, onda bi to bilo fantastično, ali nismo ništa postigli. Treba izvući konsekvence, dobro. Znam da je južne zemlje žele dalje raditi na Dunavu, na Elbi, ali raspravlja se već 30 godina ništa se ne događa. Znači moramo se ograničiti na ono što je moguće i što se može napraviti. I posljednja stvar. Buka. Buka je ključna i nije to ništa novo, ali mogu reći e, buku u e, E, u dolini Rajne, koja je unesco um, nasljeđa kulturno, smo mogli e, riješiti kada e, da nismo izgradili cestu koja je alternativa na takav način da se na njoj ne može koristiti za teretni promet. I radilo se na tome da se ne radi konkurencija brzinskim putevima. I naime noću, na primjer, ne voze vlakovi, ali kroz e, dolinu Rajne voze vlakovi i tamo niko ne mre spavati. Svake tri minute teretni vlak. Dakle, to, je, to su stvari koje treba e, prerazmisliti. I evo na kraju, na kraju, e, dobro nisu to vaši koridori, ali evo to je samo način razmišljanja, ovaj Baltičko-Jadranski koridor, Beč, Zemering i tako dalje i kroz e, Panonsku dolinu. Samo dio štreke treba elektrificirati i negdje staviti drugi kolosijek. To neće puno koštati i bilo bi vrlo e, brzo gotovo i imali bi odgovarajući učinak. I mislim da ne trebamo raditi samo na dugoročnim projektima. Nisam ja protiv da dugoročnih projekata 20-30 godina unaprijed, ali ako kažemo napravit ćemo 10 projekata e, sljedećih 30-40 godina, ali <laughs> mislim da novac imamo samo za sto projekata, to ne ide. Znači koncentrirati se na ono što se može brzo realizirati, jer e, prometom se moramo boriti protiv klimatskih promjena i zato trebamo e, promijeniti način razmišljanja. Naravno da to nije vaša zadaća sada kao koordinatora, ali podupiramo dakle to da treba razgovarati sa državom i tako dalje. I kao što sam rekao, e, zemlje E, e, regije ne gledaju koji su prekogranični projekti bitni, to njima nije bitno, ali znači trebamo ići u tom smjeru i na jednu analizu onoga što je krivo krenulo u posljednjih 10-20 godina i zašto nemamo ni jedan jedini koridor završen u 30 godina. I onda ako dobijemo ispravan odgovor na to, onda ćemo imati i budućnost. Hvala. Hvala vam gospodine Kramer. Ja neću ponovno uzimati riječ jer nemamo dovoljno vremena, no želim predati vrijeme za odgovore. Ogroman broj pitanja kolega tiču se financiranja, orijentacije i to sve danas kada smo na prekretnici za Europu. Ti koridori trebaju biti nevjerojatni simboli europskog projekta kada se govori o povezivanju to je doista izvanredan instrument e, i za prekograničnost i tako dalje. A danas vidimo da ogroman broj projekata traži više, odnosno stvara ne više rješenja nego problema, tako da trebamo vidjeti kako ćemo surađivati kako i, e, i rješavati te probleme. No, pitanje gospodina Van Kampa i Kramera, pitanje smislenosti, gdje smo sada, idemo li pravim putem, jer postoje prava pitanja o korisnosti tih projekata. Dakle, predajem vam riječ sada, svakom od vas e, imate svaki sedam minuta. Biće to dosta. Dobro, evo onda ću ja prvi. Evo kao što sam već rekao, e, ne slažem se uvijek sa gospodinom Karamerom, sa Mihelom, ali kad se radi o koridorima, mislim da jednu stvar ne smijemo zaboraviti, a to je da nam treba i kratkoročna i dugoročna perspektiva jednako. Međutim, to ide protivno onome što si ti na početku rekao, da koridori ništa nisu napravili. Ma ne, jesmo, jesmo, znatno smo toga postigli u koridorima. 80% e, tijeka putnika i robe ide upravo koridorima, pre, e, povezuju se najveće regije, centri, gradovi, i to naravno da ne ide sa danas na sutra, to je normalno. A zašto multimodalnost? Upravo zato da odgovorim na tvoje pitanje. Jer kad smo multimodalni pokušavamo sve što je moguće prebaciti sa cesta na željeznicu i unutarnje plovne putove. I ne mislimo mi da ćemo e, morati sutra e, cijeli promet prebaciti i tako spasiti okoliš, ne, nego koristiti bolje transportna sredstva za to. I upravo je to se pokazalo kod ova dva raspisa, 80-90% za željeznicu, znači nije to samo teorija. I znači sada već imamo koncept kojim, na kojemu treba raditi dugoročno, ali nek, znači neke quick wins, e, brze E, koristi i provođenje manjih projekata također je dobro i slažemo se 100% s time. I samo još jednu stvar na kraju želim reći, a to je sljedeće. Ono dobro na ovom eksperimentu je da doista pokušavamo surađivati sa, e, zemljama, ne diktat od, od ozgora niti od ozdola. Mislim, diktat e, od ozdo je tražio novac za ceste, a od ozgo samo blokadu. Znači, metoda treba biti negdje na sredini i možda bi ta metoda i za neka druga područja bila zanimljiva. E, sada ono, Zapadni Balkan, Turska i druge zemlje, možda evo samo kratko. Čisto kako izgleda situacija. Želi se proširiti mandat triju koordinatora E, bile su određeni problemi koji se sada progresivno rješavaju, što znači naš mandat u ovom trenutku nije službeni mandat, a s druge strane naš cilj je srednjoročno sadnašnje e, koridore e, E, povezivati s infrastrukturama u tim zemljama i na koherentan način kako ne bismo došli do nekih čorsokaka niti na željeznici niti na cestama. Što se novaca tiče, novac neće sada ići iz e, sredstava CEFA nego iz drugog fonda. E, u, ali ono što je zanimljivo je da se upravo kolege koji se bave time žele preuzeti standarde iz CEFA i druge. A korupcija postoji svuda u raznim regijama, možda više u nekim regijama nego drugima. I znam da je to istina, ali mislim da mogu jednu stvar jasno reći, a to je da smo imali iskustvo u prošlosti projekata koji su bili zaustavljeni jer nisu poštivali postojeće zakonodavstvo u javnoj nabavi. Tako da smo zaustavljali neke projekte. Znači ako smo u regiji gdje ima više problema nego negdje drugdje, onda ćemo, nećemo moći izbjeći ova teška pitanja. Novac se zapravo ne troši nigdje gdje je dokazano postoji neka korupcija. To je istina i za Europu i za treće zemlje i ne bismo trebali previše razlikovati između jednog i drugoga. A isto tako du, uzduž koridora, recimo negdje u Makedoniji i tako dalje, postoji želja korištenja resursa koji su tamo. I želim uputiti na to da Imamo naravno sredstva za koridore, ali također trebamo imati program za dotične zemlje gdje onda možemo u tim e, utjecati na te e, zemlje. Mislim, izmjena koridora i tako dalje, nešto što će doći kao tema i na našoj razini ovdje u parlamentu, ali sada se radi e, o poboljšanju infrastruktura koje nisu direktno na koridorima, ali su povezani i to se odnosi na treće zemlje koje im imaju e, određena sredstva za razvoj određenih regija. Bio sam na primjer Burgasu i tamo mi je upalo u oči da e, naš koridor e, ide malo južnije, ali zapadno i istočna os također se treba razvijati i to trebamo činiti u suradnji sa zemljama. Nešto sam već rekao što se tiče unutarnje plovidbe, ali dalje mislim dakle sljedeće, to je da na Elbi, a u suradnji sa e, Njemačkom i Češkom da možemo pronaći konsenzus. I ako se radi samo o dubini od metar četrdeset, a 40 tisuća radnih mjesta sa e, njemačke e, strane koji ovise o LB, ako možemo njima dati pozitivan odgovor plus odgovor ovim savezima koji se bave zaštom okoliša, mislim da smo već nešto postigli i onda da smo napravili korak u pravom smjeru. Mislim i tu je također stvar e, susjednih zemalja e, koje žele e, vezu prema Sjevernom moru. Dakle, radi se upravo o tome, financiranje smanjenja CO2, ako se ispravno investira u unutarnju plovidbu. I evo, svakim brodom se otprilike i najmanjim 40 teretnih kamiona makne s ceste. To nije ni malo malo. A što se tiče financiranja, banke će uvijek biti banke i naša najveća rasprava je da e, uz ono da se financira ne samo ono što se na engleskom kaže bankable, ono što banke žele financirati, nego da e, se financiraju i stvari koje uključuju i okoliš e, i dakle ako pogledamo malo kompenzaciju u tom smislu, to se može isto tako izraziti i u novčanim sredstvima. A nadalje, e, u našim koridorima ne želimo samo govoriti o novcu, tehničkim standardima, nego i o radnim mjestima. Gdje i kako stvaramo nova radna mjesta? Imamo neke e, prve ideje, ali treba ih još e, detaljno to izraziti, pretročiti u CO2 i onda će prava diskusija o pokazati isplatili se koridor što se tiče razvoja određenih regija, radnih mjesta, povezivanja regija. Dakle, to je jedan od ključnih e, zadaća koridora gdje nemamo samo e, transportni i logistički aspekt, nego cjelokupni aspekt razvoja regije i to će upravo biti diskusija sljedećih mjeseci i Ključni argumenti su da financijski instrumenti koje imamo sada, jedan CEF, dva drugi financijski instrumenti, e, znači ostaviti ih e, zasebno ili kombinirati, a ovisno o projektima. Za željeznicu i brodove nam treba CEF, a za ostalo možemo povezati neke nove instrumente u blendingu ili pojedinačnom korištenju, a tu također onda su moguće i privatne investicije. A htio sam još reći nešto o ovim izbjeglicama, jer je to jedna vruća tema, ako dopuštate jednu minutu. Dakle, dakle, ne bih sad htio ići na podjelu kompetencija ovdje, ali htio bih reći koridor koji dobro funkcionira, dobro će funkcionirati i što se tiče e, ako informacije se i suradnja dobro odvijaju između svih regija i onda će to i u e, drugim područjima biti od prednosti. Ako ja znam što se događa u ovom koridoru u mojoj zemlji i u drugim zemljama, to je prednost za sve, a to je prednost i u pitanjima izbjeglica. Tu će biti bolja kontrola, mogućnosti i međusobnom pomaganju i upravo. To je ono što sam rekao o prekograničnoj suradnji. Temelj, e, tu temelj nije nedostojeća infrastruktura, nego politička volja za suradnju i međusobno e, povjerenje. I tu može također biti velika korist u izbjegličkoj politici i u Europi i u trećim zemljama. Hvala. Hvala vam, gospodine Gros. Izvolite dalje. Hvala, predsjedateljice. Neću ponavljati brojne zanimljive argumente koje je iznio kolega Groš, ali dopustite da vam kažem zašto smo entuzijasti. Razlog je u tome što radimo u zajedničkom europskom okviru logistike da s ciljem popunjenja e, europskog tržišta i usprko svoj skepsi, nacionalizmom i koji su i ovdje prisutni, stvarno se takva da oni koji su stvarno na terenu, klijenti, potrošači, logistički operateri imaju potrebu za zajedničkom okvirnom strukturom. Imao sam raspravu i s gospodinom Kramerom, ali kako gospodine Kramer možete reći da ništa nije napravljeno zadnjih 8-9 godina? Mi, mi međusobno razgovaramo već zadnjih 10 godina. Jako konkretno, vi se ne morate slagati svim elementima svakog pojedinačnog koridora, no napredak koji je ostvaren, a ja sam ga pokušao dočarati u svom uvodnom nastupu, ako je vidljiv prvi predsjednik Europske komisije, Walter Hallstein, uvijek me nadahnjivao postoje realiteti koje, postoje stvarnosti koje možemo izmijeniti. I vjerujem da u ovom konkretnom trenutku Europa je izložena pritisku i a ova mreža TNT je jedna od stvari koja može promijeniti lice Europe. Na tome radimo i zato surađujemo. A pitanje je postavljeno da li surađujemo međusobno pa moj koridor prolazi kroz e, koridor Peta Koksa i svake godine u Veroni imamo sastanak e, i e, Lion Torino su jako dobar primjer dobre suradnje, najveći i vjerojatno najuznapredavaniji. Gospođa Arnautu nije dobro čula stvari, ali konkretno s ovoga svega nije, nisu samo Lion i Torino. Pitajte Španjolce, Slovence, Hrvate da li nam treba sredozemni koridor. Naravno da treba. Ali ja sam imao četiri francuske vlade i pet italijanskih vlada. različitih političkih boja zadnjih deset godina i svi su odgovorili da potreban nam je koridor Lion Torino. Govorite o korupciji, Olaf je sagledao svaki individualni element i svako pitanje koje se tiče korupcije odstranjeno je. Dakle, molim vas, govorimo o realnim stvarima. Zašto pet talijanskih vlada i četiri francuske vlade različitih političkih obitelji se slažu? Zato što vide potrebu za tim. A kada gospodin Kramer govori o, postojećim 13, 1300 e, metara visine penjanje, treba tri lokomotive za to. I kako možete reći da e, put koji je napravljen 1860. ne treba renovirati? Ja sam, ja cijenim vaše znanje, ali molim vas, budite jednom otvoreni za argumente. Zatim Ukrajina, gospodin Telička je još netko spominjala su važne stvari u Ukrajini. Ja vjerujem da geopolitičke povezanost e, je važna u istočno sredozemnom koridor Budimpešta u vrijeme e, Hasburgske monarhije bila je ključni element za e, povezivanje istoka, a u međuvremenu su se situacije promijenile. E, Ukrajina je rekla da hoće promijeniti širinu svojih tračnica, kolosijeka i drugi su to rekli. To su jako konkretni napreci i stvarno trenutno geopolitički u potpunosti u pravu trebamo Ukrajinu spojiti sa jednim od sredozemnih koridora. Ne vidim puno toga u Europskoj investicijskoj banci, u potpunosti slažem sa Matijom Grošom, e, banke su banke, dakle, sada smo imali dva puta saznake između koordinatora s jedne strane i EIB s druge i vjerujem da smo stvarili napredak. EIB se interesira samo za konkretne projekte koje mogu financirati po svom stanovištu i u dvije, dva zadnja susreta su oni razumjeli neke elemente koje mi financiramo, a i ostvarena je puno bolja suradnja, tako da se nadam da će to ići dalje u tom smjeru bolje suradnje. Pitanje gospodina Teličke o Italiji Trstu. Da, vodili smo veliku raspravu i treba nam e, novi koridor i kao u Lyon Torinu moguće je poboljšati postojeći i to će zauzimati manje vremena i prostora. Zatim e, Italija je orijentirana u smjeru sjever-jug, ali treba nam e, isto tako u središnjoj istočnoj Europi nova Europska unija 28 članica i poveznica sa Španjolskom na istoku, dakle treba nam koridor istok-zapad. I Italija je sada sve više posvećena ovom širenju koridora istok-zapad kao što je bila sjever-jug i konačno sada imamo otvoreni pristup Italije Sloveniji i tu imamo bilateralne i trilateralne susrete sa Europskom komisijom predsjedateljice. Govorio sam 5 minuta i 40 sekundi. Ispričavam se što sam pretjerao 40 sekundi. Merci beaucoup, mes chers hvala, dragi europski koordinator. Mislim da im možemo napljeskati jer doista njihov posao nije jednostavan. No, mi ćemo naravno biti jako pažljivi, jer za desetak godina ne želimo da Europski revizorski sud kaže da ovakva vrsta projekata je više skupa bila, a u biti ispostavlja se da to nije bilo ono što je trebalo napraviti. Dakle, nastavljamo s vama kako bismo zaključili ovaj sastanak. Gospođo predsjedateljice, počet ću tu gdje je kolega Brinkhorst završio sa procjenama eap Trenutno razmišljamo o tome, ali mislim da se možemo složiti s ovim što je rekao gospodin Groš. Banke su banke i one moraju imati isplative projekte, moraju imati prihode kako bi dobili povrat ulaganja. I imali smo određene projekte za koje smo mislili da će financirati EFSI, neka vrsta inovativnog financiranja, ali neki su otpali zbog niskih kamata i nije lako to razlučiti. Moramo vidjeti taj novac kao ulaganja. Dakle, moramo činiti razliku između dobrih projekata koji su isplativi i onih koji se moraju financirati posebnim intervencijama. Kad sam prvi put e, bio na saslušanju u parlamentu, rekao sam da možda 40% projekata će biti vezano za prijevoz, ali dogodilo se da je to zapravo mnogo manje, upola od toga. I mislim da tu moramo obaviti još mnogo posla. Identificirali smo na nekoliko seminara sa savjetnicima iz EAP-a nekoliko projekata koji su u pripremi, a potrebno je mnogo vremena za pripremu projekata, pripremu ulaganja, potrebno je nekoliko godina i teško je predvidjeti što će se dogoditi, ali kao što sam rekao, nekoliko projekata je u pripremi kroz EAP uz podršku Europske komisije i našu podršku tražimo također i nove projekte. Što se tiče Ukrajine, nekoliko govornika je pokrenulo pitanje Ukrajine. I slažem se s gospodinom Teličkom da postoji nekoliko ulaznih točaka s istoka. Jedan je Slavkov, drugi ide kroz Bela, Bjelorusiju. Tu postoji određena konkurencija za te ulazne točke među tranzitnim zemljama. One se natječu na za te ulazne točke i ponekad potpišu sporazume na primjer ponekad i s Kinom za nešto što će možda jednog dana biti nova, novi put svile. Gospođa Kilonen nije spomenula o Jaltu, kiknes Jaltu, možda i arktička ruta je jedna od stvari o kojima se razgovara u spomenutom dokumentu. Ali to nije za sada još realistično zbog toga što Rusi sa svojim ledoloncima kontroliraju taj teritorij. ali možda se to i dogodi ovisno o klimatskim promjenama i učinku na Arktik. Možda i to bude buduća ruta jer je učinkovita. A sada vezano za vaša pitanja o klimatskim promjenama i kako se uključuju u radni plan, pa to je za nas e, veliko pitanje kako to inkorporirati ovaj pariški sporazum u naše planove. Vezano ne samo za ulaganja, e, na primjer LNG, već takozvano internaliziranje eksternaliteta. Kako predložiti komisiji neke inicijative i određene propise. Dakle, mi razmišljamo o klimatskim promjenama, a pitanje gospodina Kramera, pitanje djelotvornosti ove politike, tog master plana, koordinatora TNT-a i radnog programa, Dakle, koliko možemo gurati tu provedbu u zemljama članicama, naravno tu je najbitnije pitanje prekogranično pitanje jer tu se događaju ta uska grla. Kad pogledamo izvješće Frahofen, e, još će se raditi na gospodarskim koristima provedbe TNT-a. Frahofer izvješće govori o o tome ako se sve ne završi koje će biti e, koja će biti šteta od toga. A imamo težu situaciju kada e, raspravljamo na sastancima s ministrima i na nižoj razini sa dionicima. Dakle, situacija je komplicirana, ali trudimo se i nadamo se vašoj podršci, kao što je gospodin Piper, on je bio u Oberhausenu, a mnogi od vas e, sudjelovali su u važnim e, raspravama, također u regiji. I za kraj, gospodin Telička pitao je E, je li se raspravljalo o različitim pristupima e, proširenja TNT-a, hoće li to biti multimodalno? Da, hoće, zato što i kinezi žele biti multimodalni. Pitanje je kako će se koncentrirati na tu multimodalnost, pa oni su potpisali nekoliko sporazuma sa azijskim zemljama, ne samo s Europskoj unijom o multimodalnosti ali mi ne želimo odustati od naših normi, ne želimo smanjiti naše standarde. I to je tipično, tipično za međunarodnu politiku i mi se moramo držati svojih stavova. A što se tiče korupcije, pitanja financiranja, u CEF-u 2016. mislim da je oko 40 milijuna eura tu dodijeljeno. Za Zapadni Balkan e, imamo dva projekta, jedan sa Srbijom, a jedan s Bosnom i Hercegovinom. O tome se e, razgovara sa INEom. Možda je korupcija raširena, ali mi, mi se moramo koncentrirati na završavanje tih koridora, na prekogranična pitanja i Zapadni Balkan je gotovo usađen u Europsku uniju i to se mora učiniti. Pitanje je koliko sredstava će se odvojiti za to. To nisu toliko velika sredstva. Ljudi se žale da bi trebalo odvojiti više sredstava za neke projekte. I hvala. Monsieur Vimon de Kamp, vous Gospodine Van Kamp, imate četvrt sekunde. Predsjednice, dopustite samo da kažem još jednu stvar o Europskoj investicijskoj banci. Iskreno govoreći, nedopustivo je da nam koordinatori kažu banka je banka. Jučer s Dominikom Rikeom govorili smo o uredbi, omnibus uredbi, financiranju od strane EIB-a. I saznali smo da neki rizici u EIB-u se prebacuju na privatne ulagače. E sad se ovdje vama obraćam. Ne bi li trebalo govoriti sa EIB-om o ulaganjima, infrastrukturnim ulaganjima i trgovinskim modelima koji su za toga. No EIB to nije Goldman a imam dojam da ćemo se naći u isključivo kapitalističkom modelu koji nije model i a Vim, evo samo mali odgovor, znači kad mi kažemo banke su banke, onda bi mi rado kad bi Europska investicijska banka, a temeljem sustava i jamstava, preuzimala više rizika. Su potpunosti smo istog mišljenja. Mislim, e, da, ja sam samo rekao koje su činjenice, ali nisam rekao što bismo mi svi htjeli. Ne, ne, dobro, ja sam e, primio tu e, primjedbu kao poticaj da ponovno razgovaramo sa EIB-om. Nadam se da predsjednica razmišlja također o tome. Imat ćemo prigodu ugostiti predstavnike EIB-a, nadam se narednih nekoliko mjeseci, postaviti im sva ta pitanja. Najljepša hvala koordinatorima. Hvala na pozornost, hvala prevoditeljima. U svakom slučaju nastavljamo s radom danas poslije podne u 3 sata i nastavljamo Svima hvala, vidimo se kasnije.